Dame i gospodo, des Haushaltskontrollausschusses. Ovime otvaram današnji popodnevni sastanak Odbora za proračunski nadzor na temu ovlasti u području nadzora proračuna. I današnje popodne ćemo se baviti zemljama Zapadnog Balkana. Srdačno vas pozdravljam, kolege iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Srbije. Dobro nam došli, drago nam je da ste danas ovdje s nama. Mi ćemo provesti danas ovo popodne zajedno. Dopustite da prvo još dam nekoliko tehničkih uputa. ako se želite javiti za riječ, molim vas da koristite ovaj listić. Malo sam uzbuđena zato što je puno govornika. E, dakle, molim vas da ako želite uzeti riječ, da ispunite ove listić. Dakle, mi smo odbor za proračunski nadzor, imamo 29 članova, 29 zamjenika i imali smo već i podnevnu sesiju sastanka. Ja bih započela ovu popodnevnu sesiju sa predstavljanjem naših zadataka, načina rada. Sukladno ugovoru o Europskoj uniji dobili smo ovlasti e, da e, e, dajemo razrišnice, dakle radi se o postupku davanja razrišnice, radi se otprilike o 160 milijardi eura i zadatak ovog odbora je priprema tih razrišnica. Dakle, mi imamo s jedne strane tekući proračun i planiranje proračuna za iduću financijsku godinu, isto tako i izvršenje proračuna i tu smo se podijelili u dva odbora. Dakle, to je dosta velik zadatak koji mi odrađujemo svake godine i ja sam već 14 godina članica ovoga odbora i što duže razmatram ovaj naš postojeći sustav, mislim da je dobro da imamo podjelu, dakle da razmatramo kako trošimo novac, za što ga trošimo i članovi e, ovoga odbora E, imaju zadatak e, razmotriti što smo dobili za tih 10 milijuna eura koje smo potrošili, što smo postigli, što smo postigli za naše građane i građanke. Dakle, pitanje kako se stvari odrađuju, mi se prije svega na to fokusiramo. I mi smo se već bavili i zemljama Zapadnog Balkana, nedavno smo posjetili Albaniju, naravno da planiramo i daljnje posjete regiji i veselimo se suradnji. Ovaj odbor cijele godine se bavi proteklom financijskom godinom, dakle, a sada se pripremamo, e, sada e, završavamo Um, godinu 2016. Sada ćemo se početi baviti 2017. Europska unija se sastoji od deset institucija, komisija najveća, zatim parlament, uh, vijeće, uh, zatim vijeće Europske unije, uh, gospodarski, europski gospodarski i socijalni odbor, ombudsman, i Europska služba za vanjsko djelovanje. Dakle, to su e, sve institucije koje imaju svoj proračun, a onda Europska komisija još ima dodatni operativni proračun za programe i taj operativni proračun e, također nadziremo, ali isto tako nadziremo i ostale institucije i njihov proračun. Osim toga imamo 36 decentraliziranih agencija zajedničkih agencija. Tu se radi o e, javnim programima i o javno-privatnim partnerstvima i također nadziremo i njihov proračun, dakle što se događa sa tim proračunom i kako se troše sredstva. Dakle, to je težište našeg rada i e, zato organiziramo saslušanja, zato imamo tu i Europski revizorski sud s kojim surađujemo Europski revizorski sud također sukladno ugovoru o Europskoj uniji ima svoje zadatke. Jedan puta um, godišnje izraduje izvješće o stopama pogrešaka. Dakle, bavi se time uh, koji udio sredstava se um, potrošio uh, na nepravilan način ali mislim da ta stopa iznosi ispod 2%. Ponekad poraste na 2 do 5%. Kad sam ja započela kod strukturnih fondova smo bili na 12%, a sada smo ispod 5%. Dakle, u načelu mi smo dugoročnim promatranjem, preporukama, kritikom postigli znatna poboljšanja i to je dobra vijest. Dakle, mi smo odbor koji najviše zasjeda. U ovome sazivu imali smo 102 sastanka i u tome vremenu, dakle, protekle četiri godine imali smo preko 250 izvješća koje smo usvojili i 35 mišljenja o određenim tematskim područjima. Svake godine četiri e, puta putujemo ili u zemlje Europske unije ili u zemlje kandidatkinje, zatim jedno putovanje van Europske unije, jer naravno mi nadziremo i e, trošenje sredstava primjerice Europske službe za vanjsko djelovanje u trećim zemljama. Naravno imamo i mogućnost organizacije radionica ili e, također e, provodimo studije što i činimo. Dakle, e, radi se o vrlo širokom spektru zadataka. Osim toga, određujemo kako treba trošiti sredstva i za sve službenike, to je vrlo važno. Radi se otprilike oko 40% službenika Europske unije koji su izravno ili neizravno povezani sa trošenjem sredstava. Dakle, ovaj naš zadatak je doista e, naš rad se doista temelji na zakonu, a isto tako identificiramo probleme i e, identificiramo probleme koje postoje unutar revizorskog suda. Osim toga, želim vam još reći da smo zaduženi i za Europsku investicijsku banku. Bavimo se i sa gospodarskim, e, surađujemo i sa gospodarskim e, odborom. Dakle, provodimo analize rezultata banke, dakle nadziremo e, banku pomoću e, izvješća i također razmatramo financijsko izvješće Europske investicijske banke. Također smo zaduženi i za suzbijanje prijevara, tako da usko surađujemo sa Uredom za suzbijanje prijevara OLAF tako da tu isto imamo veliku odgovornost. Osim toga, nadležni smo i za Europski revizorski sud za imenovanje članova, za saslušanje njegovih članova koji dolaze iz država članica i kada sve to zajedno pogledate, onda ćete vjerojatno shvatiti zašto e, mogu s pravom reći da imamo vrlo zanimljive zadatke. Dakle, mi smo strojarnica Europske unije, tako reći, i cijeli dan se bavimo onime što ne funkcionira. Naš je zadatak pružiti pomoć i pridonijeti u rješavanju problema i e, sve to predstavljamo u jednom godišnjem e, izvješću o razrešnici, o tekućoj financijskoj, izvješću o tekućoj financijskoj godini. E, poslije će i gospodin Celer predstaviti izvješće za 2016. pa će malo konkretnije predstaviti naš rad. Svaka od 36 agencija dobiva vlastito izvješće o vlastitom proračunu, tako da svake godine imamo 52 izvješća, zatim tu je 7 e, zajedničkih programa i 10 institucija i tako dolazimo na brojku od 52 izvješća, dakle to je glavni dio našeg rada i ta izvješća se vrlo brižno pripremaju i e, svako izvješće ima jednog izvjestitelja, dakle e, to načelo smo preuzeli iz njemačkog parlamenta. Dakle, imamo jedan sustav gdje e, svaki klub e, imenuje izvjestitelje i izvjestitelj je onda odgovoran za sastavljanje izvješća i također on je zadužen e, za to da i drugi odbori daju svoje mišljenje za to izvješće i ta mišljenja se onda također uzimaju u obzir prilikom njegovog sastavljanja. Dakle, izvijest stoga uvijek nose ime izvjestitelja koji je odgovoran. Ne znam, jesam li nešto zaboravila? Ja, der Ausschuss besteht aus, äh, sieben, Dakle, sedam je klubova. Svaki klub ima svojeg glasnogovornika govornika i zajedno sa njima određujemo koje studije potrebno provesti, koja putovanja, kada će se ona održati, tko će sudjelovati na njima. Dakle, to su sve organizacijski zadaci. Sa desne sjedi predstavnica tajništva. Dakle, e, tu su i službenici koji sudjeluju u radu odbora a lijevo od mene sjedi kolegica Blabajova, potpredsjednica e, kluba liberala, dakle tu smo e, zastupljeni, zatim gospodin Zaran Zeleni, gospodin Mordo od Socijalista. Ja osobna sam e, iz EPP-a, Europskih pučana, a kako postajete predsjedatelj odbora? Pa tu imamo također svoj sustav. Tu e, ovisi dosta toga o tome e, koliko je klub velik, koliko je utjecajan i tako određujemo tko će predsjedati odborom. Dakle, kao što sam rekla, to je povezano sa jačinom, sa zastupljenošću kluba. Naravno, imamo 23 e, odbora unutar e, parlamenta i kao što znate 29. ožika 2019. Velika e, Britanija izlazi iz Europske unije. Onda će biti manje članova, pa ćemo onda vidjeti kako ćemo se preraspodijeliti i kakvog će to utjecaja imati na nas. Odbor za proračunski nadzor baš nije omiljeni odbor, zato što ovdje u ovom odboru je potrebno puno raditi, mi dobivamo puno dokumenata, moramo puno čitati i isto tako moramo dugoročno pratiti razvoj događaja. Primjerice, e, jutro smo imali sastanak sa Londonskom bankom i tu smo se bavili temom financiranja od strane Europske unije u području nuklearne sigurnosti. Dakle, e, bavili smo se i temom Černobila ili temom e, e, demontaže nuklearnih postrojenja ili temom ruskih podmornica. Dakle, to je također tema kojem se bavi Europska unija i današnji sastanak je bio u stvari završni sastanak nakon dugogodišnjeg rada zato što Europska unija podupire u e, Litvi, Bugarskoj i e, Slovačkoj demontažu nuklearnih elektrana. Dakle, plan je da se te elektrane zatvore i mi smo posjetili sve tri elektrane i pogledali smo što se tamo čini, kako teče demontaža i kakvi su troškovi, kakvi problemi postoje, da li dolazi do odgoda. Dakle, mi smo odradili svoj dio posla koji je vrlo konkretan. U svakom slučaju to je vrlo zanimljiv posao baš zato što je toliko konkretan i zato što se ne zadovoljavamo samo površnim rezultatima. Martina, imamo li još kakvih komentara? Just, Evo samo jedan komentar, dobar dan svima. E, također i e, svaki odbor ima E, zapravo ovisi o predsjedatelju kakva će biti rodna zastupljenost. Mi imamo jaku predsjedateljicu. Ona je rekla da ovo nije baš najomiljeniji odbor jer zahtjeva jako puno čitanja, učenja, proučavanja dokumenata. Kasnije ćemo izniti detalje, ali važno je da znate e, da je onaj posao koji obavljamo jako važan. Ja nisam platila da to kažem gibt zwei, es gibt zwei ähm, arme der Haushaltsbehörde. Dakle, imamo eh, dva pododjela odbora za proračunski nadzor i države članice s nama surađuje kada je riječ o postupku davanja razrješnice. Dakle, države članice nam izdaju preporuke da li je potrebno izdati razrješnicu ili ne i doista mi je žao što države članice, odnosno što se vijeće Europske unije puno manje e, bavio pitanjem što smo se dobili za ovih 160 milijardi eura koje smo potrošili nego mi. Dakle, mi pokušavamo e, to, te spoznaje konkretno implementirati kako bi u koncu mogli iznijeti i kritiku i realno vidjeti što smo postigli. Sada smo započeli sa usporedbom država članica. Mislim da je to vrlo važna metoda. Dakle, imamo referentne vrijednosti, takozvane benchmarkove, dakle pokazatelje kako bi vidjeli gdje koja država članica stoji. Ti pokazatelji su poput bruto domaćeg proizvoda i tako dalje. I po pitanju što postižemo sa 40 milijardi eura primjerice u poljoprivredi, dakle, ili što postižemo sa sredstvima unutar strukturnih fondova. Mislim da se moramo intenzivnije pozabaviti tim pitanjem i intenzivnije ga povezati sa referentnim vrijednostima. Samo tako ćemo postići nekakve promjene ako i same države članice znaju gdje stoje u usporedbi. Naravno da je to i za zemlje Balkana vrlo zanimljivo. Odbor je zapot je 1996. odbio razrišnicu Europske komisije i nakon toga je morala cjelokupna Europska komisija dati ostavku. Dakle, to je bio vrlo važan datum naše povijesti jer od tada se doista svi trude da se tako nešto ne ponovi, jer Europska komisija ima najveći blok eh, proračuna. Isto tako smatramo da je naša uloga konstruktivna uloga. Daime, mi ukazujemo na pogreške i to dovoljno rano, pravovremeno kako bi se one mogle ispraviti. Dakle, naš cilj nije samo e, iznositi kritiku ili veselice zato što smo našli neku grešku, uvijek nalazimo greške, ali nama je važno da se te greške i isprave. Dakle, to je naš cilj. Toliko o našem radu. Ako ima ikakvih pitanja, Sada bi bio pravi trenutak da ih postavite, ako ne, onda bih dao, dala gospodinu Celeru riječ. A ako imate pitanja, možete se javiti. Vidim da se nitko ne javlja za riječ, onda bih dala riječ gospodinu Celeru. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Doista mi je čast vidjeti toliko kolega iz nacionalnih parlamenta ovdje, ovdje na odboru za proračunski nadzor. Što se tiče pitanja čemu proračunski nadzor i što je potrebno učiniti, to je predsjedateljica već predstavila. Ja sam se zadnje tri godine intenzivno bavio pitanjem davanja razrešnice Europskoj komisiji za godinu 2014. Ja sam bio izvjestitelj u ime svojeg kluba, dakle Europskih pučana. Dakle, radi se isto tako i o proračunskim godinama 2015. i 2016. I zajedno kao izvjestitelj e, parlamenta sam surađivao sa izvjestiteljima pojedinačnih klubova. Pitanje proračuna i proračunskog nadzora je pitanje e, suverenosti svakog parlamenta i parlament predstavlja u stvari temelj za sve daljnje aktivnosti naših demokratskih institucija. Naravno da je pri tome važno i kako se oni ciljevi koje smo mi formulirali i koje smo postigli svojim proračunom, kako se oni doista onda konkretno i postižu i jesu li pri tome uzeta u obzir sva pravila ili je došlo do kršenja pravila. Dakle, to je prije svega zadatak odbora za proračunski nadzor. Pri tome e, se služimo i godišnjim izvješćima glavnih uprava Europske komisije koje izvještavaju o svojim aktivnostima tokom jedne financijske godine, ali Najvažniji temelj našeg rada su i godišnja izvješća Europskog revizorskog suda koji ima drugačiji sustav i također on ima mogućnost intenzivnijeg nadzora proračunskog postupka. Tu nam je najvažniji partner, kao što sam rekao, Europski revizorski sud koji osim godišnjih izvješća o financijskoj godini i o izvršenju proračuna također izdaje i izvješća, posebna izvješća o pojedinačnim sektorima, odnosno temama unutar Europske unije koji imaju utjecaja na proračun i ta izvješća su vrlo važan instrument u našem radu. Zašto su nam potrebni ti kontakti prije svega sa nacionalnim parlamentima ili e, sa regijama. Mi smo zastupljeni u mnogim e, područjima izvršenja proračuna Europske unije. Radi se o tako zvanom e, podijeljenom upravnom postupku i tu se iznose prijedlosi od strane Europskog parlamenta i vijeća, jer to su e, dva tijela koja su odlučuju. Te preporuke se potom usvajaju ako e, dobivaju e, pristanak parlamenta i vijeća. Zatim preporuke idu u fazu provedbe. Dakle, Europska komisija dobiva zadatak izvršenja proračuna i proračunskih postupaka, jer to je u, e, izravnom, e, izravnoj nadležnosti Europske komisije, primjerice strukturni fondovi, kohezijska politika. Dakle, oni prolaze kroz e, ovaj podijeljeni postupak upravljanja, shared management. A što se tiče izvršenja proračuna, kada je riječ o projektima i programima koji se financiraju sredstvima Europske unije, tu su onda nadležne države članice, odnosno tu primjenjujemo regionalno načelo kao primjerice e, kada je riječ o strukturnim fondovima. Dakle, tu onda regionalni dionici e, dolaze do izražaja, oni su nadležni. I e, ako se radi o miješanom financiranju, E, dakle kada se europska sredstva kombiniraju sa nacionalnim sredstvima koje dolaze iz nacionalnih proračuna, onda isto tako postoji mogućnost da se uključe i regije i da regije također e, mogu e, pridonositi, doprinositi i tu imamo onda različita pravila E, ovisno o tome tko su e, primatelji sredstava. I stoga su kontrole na licu mjesta potrebne koje onda provode države članice i tijela država članica koja su nadležna za proračunski nadzor ili za nadzor provedbe programa i projekata. Dakle, provode e, se isto tako kontrole od strane Europskog revizorskog suda. E, radi se o vrlo velikom broju projekata, oko desetak tisuća. Naravno da Europski revizorski sud ne može nadzirati svaki projekt, ali tu postoje različite e, metode gdje se nasumice provode kontrole da li su projekti e, učinkovito i sukladno pravilima provedeni ili je došlo do nekakvog kršenja. I e, tu imamo e, stopu pogreške, dakle to je naš instrument s kojim radimo i europske institucije su si zadale cilj da se ne smije nadići stopa pogreške od 2% kada je riječ o projektima koji se nadziru. Dakle, ne smije se prijeći ta e, granica od 2%. E, ako je ta stopa manja od 2%, onda smatramo da ne treba ništa mijenjati. ako se prijeđe granica od 2%, onda smatramo da je potrebno provesti podrobnije kontrole i da je potrebno uvesti neke izmjene i ako utvrdimo da su, da je došlo do zlouporabe sredstava ili da su potrošena na nezakonit način ili da je došlo do nekakvih prijevara, onda se to naravno treba istražiti i sankcionirati Dakle, onda tu nastupa e, Ured za borbu protiv prijevara, OLAF i države članice, odnosno primatelji sredstava koji e, nisu sukladno pravilima potrošila sredstva, onda moraju ta ista vratiti. Sve to se odvija u okviru proračunskog nadzora Eh, svaki eh, odbor za proračunski nadzor radi na temelju pisanih godišnjih izvješća Europske komisije ili Europskog revizorskog suda, pa se postavljaju daljnja pitanja povjerenicima na koje je potrebno odgovoriti, organiziraju se saslušanja ovdje u ovome domu i na ovome odboru. Dakle, e, dolaze nam e, predstavnici glavnih uprava ili povjerenici koji onda osobno i usmeno odgovaraju na pitanja. Pri tome nam je naravno najvažniji povjerenik koji je odgovoran za proračun iz proračunskog kolegija. A tema shared managementa, to je tema gdje možemo vidjeti da se tu još uvijek ostvaraju najviše stope pogrešaka. Dakle, tu se radi o europskim sredstvima, ali i o kombinaciji europskih sredstava i sredstava država članica, dakle gdje nisu isključivo nadležne samo agencije Europske unije. I tu je naš prvotni cilj da suradnju sa nacionalnim parlamentima koji također imaju svoje vlastite postupke proračunskog nadzora pojačamo i dakle mi ne želimo provoditi kontrolu samo primatelja e, sredstava i ne želimo njima otežati život, nego isto tako želimo utvrditi zašto je došlo do pogrešaka, dakle zašto je došlo do odgoda, do vremenskih odgoda u provedbi projekata kako bi u buduće pridonijeli izbjegavanju ponavljanja takvih pogrešaka. Toliko od mene. Hvala vam. Ako imate pitanja, onda možete jednostavno samo idići ruku i krenuti govoriti na materim jeziku. Imamo usmeno prevođenja. Inače, kratka obavijest usmenih prevoditelja. Mi provodimo trenutno industrijske akcije. Ovo je 37. dan naših akcija protiv jednostavno minutnih uvjeta rada i prestati ćemo s prevođenjem točno u 18 sati i 30 minuta. Evo, predsjednica nastavlja. Dakle, srdačno ste pozvani sudjelovati u raspravi. A ako se nitko od vas ne javlja, onda možemo dati riječ gospođi Schmidt, a ne prvo gospođa Ines Sender, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Kao prvo, da se predstavim, ja sam Ines jala ja zastupam klub zastupnika socijaldemokrata, te sam zadužena za razližnicu za 2017. godinu o kojoj ćemo u ožuku 2019. godine raspravljati. Dakle, počinjemo sa radom u onom trenutku kada Europski revizorski sud s kojim smo stalno u dijalogu, naravno, konstantno, cijelo to vrijeme, ali tek kada dakle, počne taj službeni postupak koji izgleda tako da radimo na temelju tih informacija koje zaprimimo od Europskog suda i Europske komisije. Da razgovaramo onda sa pojedinim povjerenicima, ali odlučujući trenutak je taj trenutak kada dobijemo to godišnje izvješće Europskog revizorskog suda. I tu imamo dva bitna dijela. Kao prvo imamo analizu svih slučajeva do kojih je došlo u 2018. godini. Zatim imamo jedan drugi dio, a to je razgovor s Europskom komisijom o tome. I onda imamo još jednu drugu točku, a to su nacionalni proračuni. Mi dakle radimo sa godišnjim proračunom za našu različnicu, ali sve se to odvija i u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. I stoga imamo tu neke razlike u brojkama katkad, što može biti značajno kada se primjerice sredstva prenose iz prijašnjih godina na neke kasnije buduće godine i onda se to može dogoditi čak i nekoliko godina nakon. Imamo sada taj e, princip N plus 3, dakle za razdoblje 2014. do 2020. godine. Za taj višegodišnji financijski okvir ćemo onda imati još danjih tri godina nakon tog razdoblja za provedbu Naravno da moramo provjeriti sve račune i tako dalje. I zatim onda dobijemo jedan pregled na cijelom situacijom. Što se tiče 2017. godine, na kojoj trenutno radimo, to je dakle nešto što se još uvijek tiče onog prethodnog višegodišnjeg financijskog okvira. Jer se to i dalje odnosi na te godine N plus 3. I zatim moramo posebno pripaziti na kontrolu izdataka, isto tako i za izbjegličku imigracijsku krizu. To je nešto što je vrlo iscepan rad s kojim se bavi Europski revizorski sud. Sada u ovoj godini radimo na tom novom projektu višegodišnjeg financijskog okvira za sljedeće razdoblje i tu pokušavamo isto tako na određen način prilagoditi naš proračunski nadzor te paralelno radimo dakle, i na tome. U okviru postupka za davanje različnice pazimo isto tako i na to da izdamo smjernice, znači smjernice, različite preporuke i u okviru ove različnice mislim da ćemo uspjeti pronaći tu ravnotežu kako bismo dali mišljenje Europskog parlamenta. A imat ćemo pritom na vidu već i e, izbor za Europski parlament u 2019. godini. Sve u svemu imamo dakle pozitivnu bilancu, imamo dobar postupak, imamo sudovanje komisije, sudovanje Europskog suda. Mi zatim smo tu onda isto tako još kao jedna kontrolna točka. I to je vrlo produktivno. A zatim imamo još i dodatne sustave koji se tiču provedbe nacionalnih proračuna. Što znači da radimo i na internim kontrolnim sustavima komisije te na različitim mehanizmima koje postoje mi kontroliramo, mi procjenjujemo koliko su ti mehanizmi učinkoviti, e, kolika je stopa pogreške u sustavu. Sve to s ciljem da bi taj sustav dobro funkcionirao i već smo uspjeli zapravo značajno sniziti stopu pogreške. I tu se bavimo doista važnim radom, primjerice na sastancima poput ovog danas. Te onda vidimo što Europska komisija može kontrolirati kao stopu pogreške. Postoje i politike poput kohezijske politike gdje imamo dakle e, mješovit pristup za upravljanje, e, poljoprivreda recimo, tu imamo dakle sufinanciranje i tu se neki problemi javljaju zbog toga. Tu se postavljaju onda pitanja različitih ministarstava u pojedinim državama. Imamo i u EU neke federalne države, primjerice u Španjolskoj je tome slučaj, imamo dakle federalnu vladu i onda i regionalne vlade koje izravno provode regionalne fondove. Takav je naš pristup. Radi se o tome da imamo što snažnije sustave koji se mogu relativno lako procijeniti, kontrolirati a zatim imamo i dodatne provjere na područjima gdje postoji visok riziko. Primjerice u 2018. godini zbog izbjegličke krize, krize sa zila, azila je došlo do nekih posebnih potreba i morali smo primjerice dodati još neka financijska sredstva u neke dijelove proračuna. I zatim bih još podsjetila da zasigurno želite čuti na ovakvom sastanku poput ovog, da jednom godišnje imamo i sastanak sa Europskim revizorskim sudom gdje e, dobijemo izvješće o tome što funkcionira dobro, što funkcionira loše, a članovi Europskog revizorskog suda predstavljaju onda to isto izvješće i u svojim parlamentima. Parlamentarni zastupnici često ne znaju za to a mislim da je to godišnje izvješće Europskog revizorskog suda doista vrlo korisno za rad parlamentarnih zastupnika. Imamo i e, jedan mehanizam e, ranog uzbunjivanja kako bi e, i predstavnici javnosti došli na predstavljanje izvješća Europskog europskog suda kako bi tu na temelju mm, njihovog izvješća mogli kontrolirati, mogli raspravljati o različitim problemima i boljim točkama. Evo, kolega Celer je još htio nešto reći. Da, nisam htio ništa nadopuniti, nego sam htio postaviti pitanje kolegama. Naime, mislim da je vrlo dobro da su tu s nama kolege i kolegice iz parlamenta, iz e, država e, pristupnica ili pridruženih država iz e, europske politike susjedstva. Značajna sredstva iz europskog proračuna odlaze upravo tim državama i tu se vode pregovori, te se ustupaju sredstva, posebice vladama. Koliko ja znam, zatim ta sredstva iz europskog proračuna rijetko e, ulaze u nacionalne proračune tih država, već vlada njima upravlja. I zanima me koliko su parlamentarni zastupnici informirani od vlade vezano uz to kako se povlače, kako se koriste ta europska sredstva, e, koliko ih je na raspolaganju. A kolege i kolegice iz tih država imaju li onda mogućnosti prilikom provedbe e, dati svoje mišljenje ili kontrolirati korištenje tih sredstava. Mislim da bi to za nas bilo vrlo korisno znati i u smislu bolje buduće suradnje. Ja sam često ustvrdio u tim državama kada se radi o razvojnoj politici primjerice, da to znanje u parlamentu vezano s to koja su sredstva stavljena na raspolaganje iz europskog proračuna i sa kojim sredstvama rade te vlade, da te informacije nisu baš široko rasprostanjene. Sad smo dakle čuli jedno pitanje. Želi netko možda odgovoriti na to pitanje u ime svoje države ili u ime svog parlamenta? Achim sieht schlecht aus. Ahim, situacija baš i ne izgleda dobro. Dakle, to pitanje je sljedeće. Jeste li uključeni u kontrolu nad europskim sredstvima na terenu? Dakle, neovisno tome radi li se o načinu korištenja tih sredstava ili o kontroli nad tim sredstvima u vašoj državi. Želi netko nešto reći o tome? Izvolite. Zahvaljujem. Dubravka Filipovski u ime Narodne skupštine Republike Srbije želim na početku da vam se zahvalim e, na organizaciji ove konferencije. Pitanje budžeta Evropske unije je svakako od posebnog značaja u sadašnjem trenutku kada se vode razgovori o formiranju budžeta Unije za sljedeći sedmogodišnji period. Za nas je veoma važno što smo kroz predlog nove financijske perspektive Evropske unije za za razdoblje od 2021. do 2027. godine dobili smo poticaj jer su se sredstva povećala, ona sredstva namijenjena za projekte na Zapadnom Balkanu, s obzirom da ste postavili izravno pitanje o proračunskom nadzoru i reviziji, odnosno postavili ste pitanje o našem zakonu. Zakonodavstvo predviđa nekoliko razina kontrole, prvenstveno to je interna kontrola u okviru izravnih i neizravnih proračunskih e, korisnika i tu je interna revizija, proračunski nadzor u okviru Ministarstva financija, autonomnih pokrajina u Republici Srbiji i lokalnih samouprava, zatim središnja jedinica za kontrolu i reviziju u Ministarstvu financija. To tako propisujemo metodologiju, imamo osposobljavanje, pripremu mišljenja i tu je eksterna revizija koju provodi državna institucija koja je nezavisna od vlade i izravno odgovorna skupštini. I sami ste rekli da je posao i vašeg odbora, ali i naših nacionalnih parlamenta izuzetno složen, dugo traje i mogu citirati predsjedateljicu. Rekli ste da nije popularan, ali mi kao nacionalni parlamenti imamo obavezu u skladu sa ustavom i zakonodavstvom. Rekli ste da se odbor, vaš odbor za proračunski nadzor, da vi kontrolira, vršite kontrolu i pokušavate uočiti ono što ne funkcionira te to ispraviti. Imate dakle 35 agencija i dva puta godišnje pripremate izvješća za te agencije, a za to su odgovorni izvjestitelji. S obzirom da sam se javila za riječ, imam jedno pitanje koje bih uputila predsjedateljici. Spomenuli ste pokazatelje, smatram da su oni jako važni za nadzor proračuna u nacionalnim parlamentima i zanima me hoće li vaš odbor izdati preporuke državama sa Zapadnog Balkana da primjenjujete pokazatelje. Dakle, to su države koje su pristupnice jer mislim da je to važno i također uz ove mehanizme kontrole koji postoje u našem nacionalnom parlamentu Srbije. Mi također imamo i ured za proračun i jedina smo zemlja na Zapadnom Balkanu čiji parlament ima portal za nadzor nad javnim financijama. Javnim financijama sada smo u fazi kada imamo provedbu tog portala. On je ključan za nadzor proračuna. Toliko od mene, hvala. Hvala vam, to je bila gospođa Filipovski iz Srbije, ako sam dobro shvatila, da hvala vam i na tom feedbacku. Ima li drugih eh, primjedaba, drugih razmišljanja s vaše strane? Ja vas doista potičem da iskoristite ovu priliku za raspravom mi smo bili kao odbor za proračunski nadzor u Srbiji i mislim da što se nas tiče ćemo svakako zauzeti stav vezano uz e, zelost pristupanja vaše države. Kopenhaški kriteriji su naravno značajni kriteriji kojima se bavi nekoliko odbora, ali ja namjeravam da isto tako i mi iznesemo preporuke, posebice preporuke koje smo naučili na temelju iskustava iz prošlih eh, pristupanja. Primjerice, sada imamo velikih poteškoća sa Mađarskom ili sa Poljskom i treba nam jedan stalni mehanizam nadzora za novo pristigle države. Svakako moramo i dalje vršiti utjecaj u tim državama, jer vidimo da se države jako naprežuju da pristupe Europskoj jednom kada onda uđu u Europsku uniju, onda se odustane od mnogo toga, od tog napora. Tako ne bi trebalo biti. Ako želimo dugoročno biti uspješni kao zajednica, a naravno da želimo i da sama ta država dugoročno bude uspješna, a to vidimo i kada usporedimo e, višegradske države, dakle Češka, Poljska, e, Mađarska i Slovačka, vidimo kako, je, kako su napori upravo nakon pristupanja u Europsku uniju značajni za e, pozivanje europskih sredstava. Dakle, ako imate autoritativni model upravljanja poput u Mađarskoj, onda imate problem i sa gospodarskom uspješnošću. To vidimo e, kada uspoređujemo mjerila. Što znači da mi svakako se zalažemo za to da dođe do konstantnog praćenja e, novih država članica, ne kako bismo ih kaznili, nego kako bismo im pomogli. Imamo jedan takav mehanizam za Bugarsku i Rumunsku primjerice, i naš odbor se jako založi upravo za osnivanje tog mehanizma. Vrlo često se pozivamo na taj mehanizam, gledamo koliko smo daleko napredovali i može li se nešto popraviti kod mehanizma. Dakle, jedna, jedan, jedna verzija 2.0 takvog mehanizma ja se ne mogu osobno zamisliti za e, područje Balkana jer mehanizam trenutno još nije dovoljno zeo za to. Moramo jako poboljšati taj mehanizam prije toga i možda dok e, vi ne pristupite Europsku uniju ćemo imati još dovoljno vremena da taj mehanizam doista poboljšamo e, dovoljno i da ga onda možemo e, i za to iskoristiti. Dakle, samo smo djelomično zadovoljni s time što se tu radi i kakve rezultate postižemo. Ako vidite sada situaciju u Rumunskoj i kada pogledate taj mehanizam, onda svi vide da to zapravo ne bi trebalo biti tako, da to nije moguće. Ima li daljnjih javljena za riječ s vaše strane? Budite hrabri, mi ne grizemo, mi se veselimo u raspravi s vama. U redu, onda možda da sada damo riječ kolegici Schmidt eh, vezano uz postupak davanja ražišnice u Europskom parlamentu. Izvolite. Da, došli. Mi kad kad ipak grizemo. A samo da kratko podsjetim na to kako je uopće nastao parlamentarizam. U 12. stoljeću smo imali jednog kralja koji je bio jako lako, lako smislen u svojim izdacima, te se to nije sviđalo njegovim stanovnicima. Oni su otišli k njemu ne zna se točno jesu li ga ugrizli ili su ga e, samo potapšali po ramenu. U svakom slučaju su ga spriječili u tome da još više novaca baci kroz prozor. I mi smo kao parlamentarni zastupnici poput tih e, baruna iz tog doba. I Isto tako nismo toliko jako popularni kada vršimo naš posao, ne vole nas baš, e, kada dakle gledamo kako se koriste europska sredstva e, poreznih obveznika. Upravo je to naša zadaća. I evo, mislim da sada isto sa predsjednicima imamo osobu koja doista uvijek e, ukaže na ono što ne valja i to doista cijenim kod vas. Već smo od kolega čuli kako e, pomalo izgleda ta proračunska kontrola. Ja sam izvjestiteljica za proračun parlamenta. To je možda pomalo čudno, zato što se Europski parlament na neki način sam kontrolira, dakle mi sami kontroliramo vlastite izdatke, što znači da sami sebi kao parlament dajemo različnicu. Od kolega smo čuli da je za postupak davanja različnice e, uobičajeno da se s time krene kada Europski revizorski sud izda godišnje izvješće, to je početkom studenog, to je naš temelj za rad. Zatim imamo e, glavne uprave pa i povjerenike koji mogu napismeno, a i usmeno se izraziti vezano uz to godišnje izvješće. Zatim imamo amandmane i zatim onda završno izvješće pristiže na plenarnu sjednicu i to dakle sve treba napraviti od mm, kraja jedne godine do kraja druge godine. A različnica Europskog parlamenta je pomalo drugačija. Mi kod kontrole nad vlastitom upravom ne surađujemo toliko sa Europskim revizorskim sudom, već sa glavnim tajnikom koji se trenutno zove Klaus Vele, to je jedan vrlo moćan Njemac koji obično u studenom izda dokument vezano uz ono što smo naveli kao točke prošle godine, zatim postoji jedan katalog pitanja, svatko može postaviti pitanje tko želi i onda e, obično imamo u jednom trenutku i saslušanje o tim pitanjima na koje on odgovara. Zatim imamo isti postupak kao i postupak za davanje različnice komisiji, dakle i e, kod nas od studenog do travnja iduće godine sve treba završiti i zaključiti. Samo nekoliko brojki. Ja sam, kao što sam već rekla, izvjestiteljica za 2017. E, godinu, za tu proračunsku godinu za Europski parlament. U toj godini smo imali 1,75 milijardi eura izdataka, a 38% od tog novca se koristi za politički e, posao, 24% za zgrade, informacijsku tehnologiju i tako dalje, a e, preko 40% za troškove osoblja. Europski parlament je u načelu e, vlasnik administrativnog proračuna. Dakle, ne radi se toliko o drugim projektima, istraživačkim projektima i tako dalje. Naravno da imamo neke teme koje su nam najdraže, meni i mojim kolegama. Neke teme koje se svake godine ponovno javljaju i vidjet ćemo hoće li ikad doći do rješavanja tih pitanja. Jedno je takvo pitanje primjerice Mirovinski fond za bivše zastupnike. To je nešto što postoji već desetljećima i što nam svake godine iznova predstavlja problem uvijek. Zatim tu imamo i sljedeću točku, naime imamo jedno predsjedništvo gdje imamo predsjednika parlamenta, 14 potpredsjednika parlamenta i pet kvestora parlamenta koji su u predsjedništvu članovi i oni se obično sastaju dva puta mjesečno, te tamo donose odluke za cjelokupnu upravu. A problem koji se krije za toga je taj da dok se te odluke ne provedu, mi kao parlamentarni zastupnici uopće ne znamo o čemu su oni razgovarali na tim sastancima, kako izgledaju većinski odnosi prilikom donošenja neke odluke ili od koga je došla inicijativa za koju odluku. Jedan vrlo jednostavan primjer za to. Parlament e, ima primjerice vozni park, a Europski parlament kao institucija ili, možda da drugačije kažem, dakle imamo vozni park koji je dosta velik i sada su ti vozači stalno zaposleni za Europski parlament, dakle nisu podizvođači e, iz sigurnosnih razloga prije svega, no eto mi recimo sada ne znamo kako će se nastaviti sa upravljanjem tog voznog parka. Naime, mi smo svi zbog zaštite okoliša, zaštite i borbe protiv klimatskih promjena htjeli promijeniti vozni park. Jedan dio automobila je sada prešao na alternativne izvore energije, jedan dio su hibridna vozila, ne znamo kako će se to u budućnosti još mijenjati, hoće li se početi koristiti neke druge tehnologije ili kakvi će nam automobili biti na raspolaganju. To su sve pitanja na koje kao obični parlamentarni zastupnici teško možemo dobiti odgovor. Ali ako evo imate sreću biti izvjestiteljica za to pitanje poput mene, onda e, to uopće nije problem, onda uvijek dobivate odgovore na vaša pitanja, neovisno o tome kome postavite nešto, sve glavne uprave uvijek odgovaraju i onda možete dobiti doista i e, detaljan uvid u rad parlamenta. osjeća se možda na neki način i to da ne slijedi svo osoblje jednaka pravila. E, kad kad treba jedan potpis, kad kad treba kopija putovnice, kad kad treba neki drugi dokument, dakle sve je to vrlo netransparentno kad kad. I često se postavlja pitanje što se događa u tim upravnim odjelima parlamenta, što se događa u uredima zastupnika iz Europskog parlamenta. Jedan od najskupljih problema, to ste sigurno već čuli, to se često naziva putujućim cirkusom u medijima. Naime, e, svaki mjesec provodimo jedan tjedan u Strasburu gdje se zapravo nalazi sjedište Europskog parlamenta. Mi, naši asistenti, naši suradnici, suradnici iz uprave, svi onda migriramo tamo zbog jednog dosta starog ugovora. To nas stoji e, to znamenkasti milijunski e, iznos u godini. Ja sam jedna od onih e, kolega koji nisu za to, koji smatraju da je to nepotrebno, ali rasklopiti jedan takav ugovor je dosta teško. Evo vidimo sada što se događa s Brexitom, dakle na neki način nismo još uspjeli to riješiti. Upravni procesi uvijek trebaju biti otvoreni za preispitivanje i moramo znati da tu govorimo o velikoj mašineriji sa velikom isto tako imovinom u zgradama. 68% svih poduzeća diljem svijeta koje imamo su doista u našem vlasništvu, dakle to su primjerice oni uredi za vezu u našim državama, to su zatim e, zgrade ovdje u Strasburu, u Luksemburgu. I postavlja se pitanje kako se njima upravlja. Dakle, s jedne strane je to velika imovina, ali s druge strane je s time povezan i velik trošak u smislu održavanja. za parlamenta je dakle zapravo jedno vrlo zanimljivo pitanje i kada se kao izvjestitelj bavite sa upravom parlamenta, onda e, vidite i sve ono što se odvija izvan onog samog rada parlamentarnih zastupnika, te možete saznati i koliko se dobrog posla obavlja, e, tako reći, e, iza kulisa u drugom planu. I vidimo da u nekim upravama ima više pripadnika iz određenih država nego drugih. Primjerice Belgija, Francuska i Rumunska su e, najdominantnije e, države e, kada se radi o čuvarima i pripadnicima osiguranja. Primjerice njih ima nešto više od 500, a od toga je 400 osoba upravo iz te, te države. Dakle, često to ne bismo očekivali, ali postoji za to dobri razlozi. Mislim da možemo reći da svi odjeli u Europskom parlamentu odlično rade. Naravno da postoje uvijek neke slabe točke i ja uvijek vidim ono što ne funkcionira i onda mi neki kažu da sam zločesta, ali naravno da mi kao proračunski nadzornici koji kontroliramo komisiju i druge moramo biti jednako strogi i kod nas. Dakle, ne možemo kod nas samo nešto staviti pod tepih kada ne valja. I iz mog kuta gledišta moram reći da naravno postoje neke slabe, neke crne točke o kojima nam namjeravam govoriti, ali sve u svemu mislim da je situacija doista takva da parlament dobro radi i evo, kao što i vidite, naši usmeni prevoditelji upravo štrajkaju. To je isto tako nešto što pripada našem radu, razumjeli mi to ili ne, ali u svakom odjelu, neovisno radili se o sigurnosti, što je sada značajna tema za nas nakon onih e, teških napada, neovisno radili se o vozačima, o o pismenom i usmenom prevođenju da tu doista svi ljudi izvrsno rade, a tamo gdje postoje slabe točke, pa tu mi nastupamo, tu mi uperemo prstu to i nadamo se da onda to možemo zajedno riješiti. Hvala. Hvala vam puno. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno ih sada možete postaviti ili komentara. Ich, ich sehe schon, die, die Details sind Dakle, već se sada možemo veseliti izvješću o razrešnici. Aha, evo, gospodin Celer se javlja. Ja imam jedno pitanje za naše kolege i kolegice. Prošlih nekoliko godina smo se bavili jednom temom i e, radi se o uspješnosti i vidljivosti eh, projekata financiranih iz sredstava Europske unije u zemljama Zapadnog Balkana. S obzirom da sam ja i član odbora za regionalna pitanja gdje se bavimo strukturnim fondovima, bilo nam je dosta važno da već sada u ovome periodu ne razmatramo samo prekograničnu suradnju unutar Europske unije i da ju potičemo nego da potičemo prekograničnu suradnju sa susjednim državama i da tu onda otvorimo svoje instrumente koje su na raspolaganju i za to područje. To treba uzeti pojačano u obzir u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, tamo gdje još postoje određene prepreke zbog različitih nacionalnih pravnih sustava, E, zato smo uveli još jedan dodatni pravni instrument koji je osmišljen za suradnju graničnih, pograničnih regija i institucija koje su voljne surađivati i to smo nazvali baroknim naslovom Europski savez za teritorijalnu suradnju, dakle European Grouping for Territory Cooperation. I kada pogledam zemljopisnu kartu. Tu imamo već skoro 60 takvih e, točaka u Europskoj uniji, ali prekogranična suradnja sa susjednim zemljama još uvijek premalena. Dakle, imamo neke projekte između Mađarske i Ukrajine. Osim toga, ne može se puno toga navesti što se tiče prehogranične suradnje sa susjednim zemljama van EU. Da li je to za vas također važno pitanje jer ja mislim da je ljudima važno da ne samo da mogu uživati u slobodi kretanja unutar Europske unije, nego im je važno i to da u onim područjima koji povijesno nisu toliko različiti od europskih zemalja, zemalja Europske unije, da se i sa njima surađuje i ako postoji mogućnost da se koriste različiti fondovi, različiti instrumenti, da se oni povezuju. Dakle, fondovi, instrumenti koji se koriste unutar EU, ali koji bi se mogli koristiti i za prehograničnu suradnju sa drugim zemljama van Europske unije. Ovim novim prijedlozima e, uredaba se žele ukloniti prepreke, još postojeće prepreke u prekograničnoj suradnji. I ako se to doista tako i e, usvoji kao što je predložila Europska komisija, to će onda stupiti E, na snagu, dakle to će se pretvoriti u zakon kada je riječ o teritorijalnoj suradnji. Dakle, ne radi se samo o prehograničnoj suradnji, nego i o suradnji sveučilišta i tako dalje. Dakle, na taj način bi se olakšala tu suradnja i e, na taj način bi se tim dionicima olakšao pristup europskim sredstvima. Naravno da se tu e, zahtjeva jedna uska suradnja sa vama. Taj rad već počinje sad ovdje u parlamentu i stoga ova rasprava eh, i dobro je da vodimo rasprave. Potrebno je pokazati spremnost na prekograničnu suradnju i jačanja prekogranične suradnje. Također moramo utrti nove puteve takvoj suradnji kako bi što bolje eh, živjeli zajedno u Europi i surađivali i to neovisno o pregovorima o pristupanju koje vode vlade. Ja mislim da neovisno o tome možemo već ovdje intenzivirati i pripremiti svoju suradnju a bez da je već došlo do pristupanja Europskoj uniji. Dakle, u tom kontekstu želim uputiti na to da je za vanjsku politiku e, potrebno formulirati na način da imamo jedan krovni e, instrument, krovnu uredbu za vanjsku politiku kako bi pružili potporu procesu pristupanja i kako bi ojačali susjedsku politiku. Dakle, sve to treba sažeti u okviru jednog instrumenta, naravno ovisno o različitim područjima politike, ali pri tome je važno identificirati gdje leže izazovi aktualni izazovi, primjerice migracije, kako bismo mogli što brže reagirati, kako bi Europska komisija mogla što brže reagirati s jedne strane. Tu su e, izazovi koji su toliko veliki da sredstva, primjerice koje imamo u okviru susjedske politike, nisu dostatna i mislim da je to dosta nepovoljna situacija, stoga pitanje, postavlja se pitanje pojačane suradnje nego do sada. Hvala. Ich schlage vor, dass wir diese Frage rübernehmen den zweiten Teil, nämlich wo es um die Frage der Dakle, kada se radi o pitanju europskih sredstava i suradnje na Zapadnom Balkanu, e, tu u prvom dijelu želimo se usredotočiti samo na razrišnicu, a u drugom dijelu ćemo se onda pozabaviti e, podrobnije i ovim pitanjem koje ste vi spomenuli. A sada bih onda dala riječ kolegi Konu koji će nas e, izvijestiti o razrišnici. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Dobar dan. Mislim da sam dobro izgovorio, iako naravno moram još poraditi na svojim jezičnim vještinama na albanskom. Stoga ću nastaviti na njemačkom. Ja sam član Europskog parlamenta, dolazim iz blizine Ahena u Njemačkoj i želim vam srdačnu dobrodošlicu. Ja sam također član izaslanstva za Albaniju, no nažalost nisam posjetio Albaniju, ali sam sa predsjedavajućom i kolegicom Baja Volom eh, bio u Srbiji i Hrvatskoj početkom eh, prošle godine i tamo sam eh, mogao steći dojam i kakva je situacija u vašim zemljama i doista mm, se veselim danas ovom ubrzanom tečaju kojem ćemo danas Eh, uživati. Pretpostavljam da će vama ovo biti dosta naporno, ali niste toliko upoznati sa temom kao mi. No sada ću preći odmah na vlastitu temu. Dakle, ja sam izvjestitelj za financijsku godinu 2017. Eh, što se tiče razrješnice za druge institucije Europske unije. Dakle, to su sve institucije uz iznimku Europske komisije i uz iznimku Europskog parlamenta, a o tome ste već čuli nešto. Dakle, to se odnosi na odbor regija, ta razrješnica kojom se ja bavim pravim, to je tijelo gdje su zastupljene regije Europske unije, tu je puno gradonačelnika, drugih predstavnika regija, zatim to je, e, to se odnosi i na Europski gospodarski i socijalni odbor gdje su zastupljeni sindikati, e, zatim nevladine organizacije, zatim Europski sud, zatim Europski revizorski sud, zatim Europski povjerenik za zaštitu podataka, e, ombudsman, zatim Vijeće Europske unije i Europsko vijeće. Dakle, sve te institucije su e, odgovorne prema parlamentu. Dakle, one moraju svake godine podnijeti izvješće parlamentu i mi potom analiziramo njihove e, rashode, odnosno njihove e, administrativne troškove koji iznose 6% europskog proračuna. Dakle, to je mali postotak sveukupnog proračuna no ipak vrlo je važno da te institucije na pravilan način troše sredstva zato što to vrijedi za sve stavke unutar proračuna EU. Dakle, vrlo je važno e, dobro upravljanje proračunom jer građani naravno moraju imati taj osjećaj da mi e, razumno raspolažemo njihovim novcima. Velik udio se odnosi i na osoblje, zatim troškovi zgrada, troškovi prevođenja, putovanja, logistika za ove institucije i drugi, e, druge stavke. I pri tome je posebno zanimljivo da vi kao građani, na kraju kraja svi smo mi građani Europske unije, tako dobivate priliku da dobijete uvid što se doista sve događa u Europskoj uniji, e, koji su to ljudi, koje institucije, kojim zadacima se institucije bave, za što su nadležne i na taj način e, vi kao izvjestitelj, odnosno ja kao izvjestitelj imate kontakt sa zastupnicima, predstavnicima tih institucija i na taj način se i Europski parlament ozbiljno slače, ali mi smo ti koji institucijama daju mogućnost da mogu i e, financijski ispunjavati svoje zadatke. Mi kao parlament smo naravno saveznik kada je riječ o tome da te institucije i njihove e, rashode treba opravdati pred državama članicama zato što države članice često pokazuju interes da se e, njihov udio u europskom proračunu što više smanji, da što manje uplaćuju. Naravno sve to treba razmatrati pod e, aspektom da ne možete ništa očekivati ako niste ništa doprinijeli. Dakle, ništa vam neće pasti u krilo i stoga ako nešto očekujemo od Europske unije, onda i mi moramo pridonijeti i Naravno da je potrebno na dostatan način financijski opremiti navedene institucije kako bi mogli izvršavati svoje zadatke. Dakle, mi nadziremo trošenje sredstava i e, da se koristi pun potencijal sredstava, tako se neke od tih institucija, neke od institucija dijele e, zgrade. Primjerice s komisijom smo se dogovorili da što se tiče prevoditelja e, možemo i ponekad dijeliti prevoditelje e, kako bi što učinkovitije trošili sredstva. Mi kao parlament smo i u obvezi identificirati probleme koji postoje, primjerice kada je riječ o institucijama u kojima se praktikanti ne isplaćuju, dakle ne dobivaju nikakav honorar za svoju praksu ili kada je riječ o ravnopravnosti e, žena u muškaraca, kada je riječ o imenovanju na određene pozicije Zatim e, također ukazujemo i na razmjernost kada je riječ o nacionalnostima, kada se steče dojam, stiče dojam da e, su nacionalnosti nerazmjerno zastupljene. Dakle, onda je tu potrebno e, analizirati situaciju, pogledati kako ju možemo poboljšati. Jedina iznimka u toj suradnji je vijeće. Dakle, vijeće se do sada dosta suzdržavao što se tiče suradnje sa Europskom Europskim parlamentom, no mislim da smo tu sada na relativno dobrome putu, vodimo razgovore, dakle naša predsjedavajuća vodi razgovore sa vijeće zajedno s kolegama iz Belgije i tu onda pokušavamo iznaći rješenje kako bi i vijeće mogao e, dobiti razrešnicu od Europskog parlamenta. Ako imate ikakvih pitanja vezano uz ovo što sam upravo izložio, ja vam naravno stojim na raspolaganju, isto kao i moji kolege i kolegica i e, doista vas pozivam da postavite ta pitanja kojih imate. Puno hvala. Hvala. Sada ćemo nastaviti sa agencijama. Sada riječ ima gospodin Savarma, izvolite. Hvala, ja sam Petri Sarvama, potpredsjednik odbora za proračun i koordinator EPP-a, kluba zastupnika, dakle Europske pučke stranke u Europskom parlamentu. Naš odbor možemo reći da je samo srce parlamenta jer zapravo proučava, gleda druge institucije da vidi obavljaju li svoje zadatke zakonito i izvršavaju li svoje obveze u smislu dobrog financijskog upravljanja. Neću ponavljati ono što je već rečeno do sada. Ispričavam se prvo na kašnjenju. Drago mi je što vas vidim ovdje na ovom odboru. Neću ponavljati ono što su kolege i kolegice već rekle, samo ću reći nešto o općenito o postupku davanja razrješnice Radi se zapravo o jako detaljnom i kompleksnom procesu. Naš odbor drži saslušanja tijela koja ispitujemo i tijekom tih saslušanja mi im upućujemo kritike, kako pozitivne, tako i negativne ponekad. Hoćemo li razrešnicu dodijeliti ili odgoditi davanje razrešnice, to je uvijek jedno pitanje o kojemu treba dobro razmisliti. I trebate biti svjesni da ako ne damo razrešnicu, a razrešnica je jedan, jedan snažan politički alat za uklanjanje nedostataka, nepravilnosti i neučinkovitosti pri izvršavanju proračuna Europske unije. Dakle, ako računi nisu odobreni, onda relevantno tijelo treba slijediti preporuke našeg odbora prije nego što ponovno može podnijeti zahtjev za, davanjem dobivanjem razrišnice. I dakle, ako damo razrišnicu, nakon toga to znači da, da je zapravo sve u redu, da se novac poreznih obveznika dobro troši. I kao što je gospodin Kon već rekao, mi blisko surađujemo s Europskim revizorskim sudom. I taj sud je doista jedan važan alat u ovom postupku. O, to je neovisan vanjski revizor koji analizira nedostatke u postupku izvršenja proračuna te daje prijedloge za ispravljanje i istražuje slučajeve. A sada nešto o agencijama, o decentraliziranim agencijama o kojima sada i govorimo. Ja sam dva puta bio izvjestitelj u Sijeni za EPP na temu agencija i bio sam izvjestitelj parlamenta za davanje različnice 2012. i sada sam ponovno izvjestitelj za 2017. godinu. Što su to točno agencije Europske unije? Pa one su tu kako bi pomogle Europskoj uniji da bude konkurentna, a, ali one obavljaju i brojne druge zadatke. Agencije je osnovala Europska unija u svrhu obavljanja tehničkih i znanstvenih zadataka one pomažu institucijama da provode svoje politike i donose odluke. Agencije se nalaze diljem kontinenta, diljem Europske unije i bave se pitanjima i problemima koji utječu na svakodnevni život 500 milijuna europljana koji žive unutar Europske unije. I te agencije imaju veliki utjecaj jer europskim institucijama i državama članicama daju specijalizirano stručno znanje i to u područjima koja su jako raznolika. Primjerice tiču se hrane koju jedemo. Tu, time se bavi agencija EFSA. Zatim imamo agenciju koja se bavi lijekovima, EMA. Zatim e, agencija koja se bavi kemikalijama s kojima smo u doticaju. To je Europska agencija za kemikalije. i sve te agencije nalaze se u raznim glavnim gradovima država članica, ponekad ne u glavnim gradovima, već i u manjim i većim gradovima. Imamo zatim sigurnost, temeljna prava, transport, okoliš. Dakle, sve u svemu tim temama se bave i za njih su zadužene 32 agencije, toliko ih je u ovom trenutku. I zadatak kontrole proračunskih sredstava Europske unije uključuje i detaljni, detaljno ispitivanje rada decentraliziranih agencija, odnosno načina na koji one troše novac. Te agencije imaju, imaju politički mandat da neovisno izvršavaju svoje zadatke i da u svojem području politike izvršavaju proračun. One su neophodan dio naše političke strukture i njihove Njihovo djelovanje mora slijediti pravila i vrijednosti Europske unije. A posao parlamenta u tom slučaju, kao tijela koje daje razrješnicu, jest kontrolirati da su svi ti aspekti ispoštovani u radu agencija. Dakle, mi održavamo saslušanja s agencijama, imamo terenske posjete agencijama i također imamo jedan upitnik na koji svake godine te agencije moraju odgovoriti. I onda održavamo konstruktivne rasprave, sastajemo se sa osobljem, možemo ih ovdje pozvati kad god želimo. I konačno, ovaj odbor, odbor za proračunski nadzor, već velik broj godina izdaje preporuke koje se tiču raznih tema. Primjerice, upućujemo na nedostatke kod javne nabave agencija ili na nedostatke kada je riječ o e, načelu takozvanog carry-overa, prijenosa proračuna, bavimo se politikom osoblja, agencija, njihovom transparentnošću, internim kontrolama u agencijama i naša svrha nije da mi da upravljamo svakodnevnim radom tih agencija, već da samo pratimo izvršenje proračuna i dajemo im političke smjernice za izvršenje zadataka i njihovog mandata. Dakle, naš odbor stavlja veliki naglasak na uspješnost ne bavimo se samo brojkama i rashodima, jer želimo zapravo vidjeti e, kakav je stvaran utjecaj i koji su to rezultati tih agencija, a one, a te agencije, dakle sve te rezultate i moraju ostvariti uz pomoć e, novca poreznih obveznika. Hvala. Hvala vam. Imamo još jednu stavku, to su joint undertakings. Sada dajem gospođu Lambavi riječ, izvolite. Hvala, dobar dan. Ja sam Martina Dlabajova, dolazim iz Češke, dakle država članica koja se Europsku uniju pridružila 2004. godine i dalje imamo dakle novo iskustvo i imamo puno toga što možemo podijeliti s vama. Ja sam jedna od potpredsjednica ovog odbora i kao što sam već prethodno rekla, ovo je odbor e, koji je zahtjevan, ali e, meni se sviđa takav rad jer imamo horizontalna horizontalan pregled nad svim politikama, vidimo ono što funkcionira, što ne funkcionira i zatim izdajemo preporuke za bolje funkcioniranje u budućnosti. Mislim da je to jako važno. Smatram da je ovo zapravo jedna obuka za sve nas i za zastupnike možda bismo i mi trebali organizirati ovakvu konferenciju za zastupnike, jer mi je jako e, korisno čuti na koji način se e, daju različnice različitim institucijama. Imala sam sreće jer sam bila izvjestiteljica za razrešnicu i to drugu godinu e, kada sam bila u parlamentu Dakle, to je bilo jedno sjajno iskustvo jer sam dobila pregled nad apsolutno svime i vidjela sam kako funkcionira suradnja. Zatim sam ostala izvjestiteljica u Sjeni za razrišnicu i izvjestiteljica u Sjeni za zajednička poduzeća, a ove godine sam izvjestiteljica za zajednička poduzeća. Dakle, vi ste puno čuli o postupku davanja razrišnice, a ja ću nešto reći o zajedničkim poduzećima. Zanimljivo je zapravo razumjeti zašto su uopće osnovana zajednička poduzeća i kako ona funkcioniraju. Ona su definirana člankom 187 ugovora o funkcioniranju Europske unije. To su strukture koje su potrebne za izvršavanje istraživanja za tehnološki razvoj i za različite programe. Članice su obično Europska unija koju predstavlja Europska komisija te također industrijske asocijacije i drugi partneri koji su aktivni u području istraživanja i razvoja. Zajednička poduzeća razvijaju vlastiti program i imaju financiranje koje se temelji na otvorenim pozivima za dostavu prijedloga. Dakle, ta poduzeća imaju vlastite korisnike, oni otvore poziv i zatim imaju financiranje. Tipično zajedničko poduzeće e, je zapravo e, jedna fuzija e, to, e, to je ITER, a to je zajedničko poduzeće odgovorno za pripremu i koordinaciju, istraživanje, razvoj i proizvodnju tehnoloških komponenti koje su potrebne za izgradnju proizvodnju takozvanog ITER-a, a Europska unija daje oko 50%, pokriva 50% troškova. 50% troškova. To je i ta poduzeća se nalazi u Francuskoj. Drugo tipično poduzeće jest e, Single European Sky, jedinstveno europsko nebo, takozvani Cezar. To poduzeće razvija sustav za upravljanje zračnim prometom i bavi se poboljšanjem e, funkcioniranja tog sektora. Imamo još šest posebnih vrsta zajedničkih poduzeća, a to su zajedničke tehnološke inicijative, koje se osnivaju kako bi implementirale strategije jedne šire industrijske inicijative, to su takozvani JIT-ovi, I prvenstveno se bave inovativnim e, lijekovima, liječenjem, novim antibioticima primjerice. Imamo jedno zajedničko poduzeće koje se bavi e, čistom i učinkovitom energijom, zatim Clean Sky, poduzeće koje radi na razvoju zrakoplova koji puno manje zagađuju, imaju manje CO2 emisije. Zatim imamo industrije koje koriste obnovljive prirodne resurse, imamo poduzeće za elektroničke komponente, za poboljšanje kapaciteta proizvodnje i zatim imamo Shift to Rail razvoj vlakova i željezničke infrastrukture, a to bi trebalo smanjiti troškove i povećati kapacitet i pouzdanost vlakova. To je dakle osam zajedničkih poduzeća i njihov rad naravno mora provjeravati naš odbor i Europski parlament. Kako izgleda financiranje i proračun zajedničkih poduzeća? Dat ću vam primjer ne po godini, već u okviru postojećeg VFO-a, dakle višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 7 godina koji završava 2020. Čitavi VFO je 1800 milijardi eura, a zajednička poduzeća uzimaju oko 10 milijardi eura, što je 0,9% čitavog VFO-a samo da vidite kakav je to, koliki je udio u proračunu. Najveće poduzeće, F for Energy, i Tre, proračun za čitavih sedam godina jest 3 milijarde eura, što čini 0,27% proračuna iz višegodišnjeg financijskog okvira. Eto, toliki o takvim se iznosima radi. Koji su glavni izazovi kada je riječ o postupku davanja različnice zajedničkim poduzećima? Dat ću vam konkretne primjere od zadnje razrešnice i zatim bih voljela zaključiti sa općenitim komentarima na dobro upravljanje. Prvo, jedan od problema sa zajedničkim poduzećima i davanjem razrešnice jest nedostatak odnosno nedostatak jasne podjele između okvirnih programa koji se preklapaju za dvije ili više godina. Dakle, informacije o implementaciji i pokazatelji ne osiguravaju dobru evaluaciju uspješnosti zbog preklapanja. Zatim, veliki problem kod nekih poduzeća jest nabava, pogotovo nabava velikog obujma i Vrijeme do ugovora se povećava zbog kašnjenja i teških procedura, kompliciranih procedura. Dakle, važno je zapravo kako ćete u tom smislu procijeniti uspješnost. U nekim slučajevima u prošlosti zajednička poduzeća smo obavijestili o stečajnim postupcima nekih korisnika, ali ona nisu pokušala povratiti e, novac koji, koji su dala tim korisnicima na vrijeme. To su dakle tipični problemi s kojima se susrećemo. Imali smo dva slučaja u posljednje tri godine. Prvi slučaj se odnosio na zajedničko poduzeće koje je najveće, poduzeće ITER, i različnica je odgođena zbog promjene u menadžmentu i zbog potrebe da se našem odboru e, dostave nove informacije o radnom programu čitave organizacije, čitavog poduzeća. Zatim smo imali još jedan slučaj e, gdje smo odgodili davanje razrešnice. Artemis i Neak. Dva zadnjička poduzeća su se u tom slučaju spojila usred financijske godine, što je zapravo e, stvorilo problem sa dostavom informacija tijelu za različnicu. Dakle, takvi su problemi s kojima se susrećemo tijekom davanja razrješnica i kada je riječ o dobrom upravljanju, naravno zadatak zajedničkih poduzeća jest istraživanje, razvoj, tehnološki razvoj i to je jako teško e, proučiti, napraviti inspekciju, pogotovo kada je riječ o dobrom upravljanju i uspješnosti. Kako vi doista možete procijeniti uspješnost ako radite na nečemu što će biti spremno tek 2030 jednostavno određivanje pogrešaka, e, neostvarivanje rezultata ne znači, ne ukazuje dobro na prirodu operacije. Ponekad ishodi, outputi, rezultati se mogu samo predvidjeti u najboljem slučaju, ali ne možete sa 100% sigurnošću uvidjeti koji će biti krajnji rezultat projekta i također uspješnost zajedničkih poduzeća ovisi ne samo o različitim e, uspjesima projekata, već i o nalazima, a ponekad je nemoguće e, to sasvim dobro utvrditi. U današnjoj situaciji što bi bio gubitak resursa u jednom trenutku kada radimo različnicu, pa primjerice to može biti ulaganje u buduća postignuća. Dakle, tu je teško naći ravnotežu. I još jedan poseban aspekt dobrog upravljanja povezanog sa zajedničkim poduzrećima jest nužna mobilizacija stranog kapitala, a to može nadići početno ulaganje europskog novca. Nije riječ o E, dugoročnim financijskim ili nefina, a to su i dugoročno nefinancijske i financijski doprinosi. Dakle, da zaključim, aktivnosti zajedničkih poduzeća jačaju europsko gospodarstvo, ali također bave se nuklearnom energijom, lijekovima, boljim zrakoplovima, ulaganjem u bolju kvalitetu života svih građana. To je nešto što je gotovo nemoguće da, ili barem veoma teško izraziti brojčanim pokazateljima kvantitativno i zato je tu davanje razrešnice jako komplicirano i morate imati kvalitetne članove odbora za proračunski nadzor koji se bave takvim zadacima i slobodno mi postavite pitanja i recite ako vas nešto zanima. Hvala. Hvala vam lijepa. S time smo došli do kraja onih glavnih e, blokova, da tako kažem, što se tiče različnice, imate li vi neke kritike, neke primjedbe, neka pitanja? Ne. Onda u tom slučaju sam opet ja na dnevnom redu. Naime, radi se o suradnji sa Europskim revizorskim sudom, sa Olafom, sa nacionalnim revizorskim tijelima i sa nacionalnim parlamentima. Dakle, nama je jako stalo do toga da europski novac koji se troši diljem svijeta, da svakako e, sudjeluju u kontroli tog novca i nacionalni parlamenti, da se nacionalni parlamenti interesiraju za to što se kod nas radi s europskim novcem? Je li nam to dovoljno dobro? I uvijek nam je stalo i do toga da nam to javite što se s njim radi i gdje vidite da postoje mogućnosti za poboljšanja. Mi smo jako interesirani za to i nemojte to shvatiti kao neku vrstu izdaje prema vašoj domovini, nego shvatite to kao e, to da svi moramo zajedno surađivati kako bi nam bilo bolje. Dakle, mi ne možemo bez vas i vi ne možete bez nas. I doista zbog toga apeliram na vas da nam pomognete da svi zajedno uspijemo postići bolje rezultate. Znamo da to nije uvijek lako zato što su europska sredstva onda povezana i sa određenim sankcijama, postoji ta opasnost da dođe do gubitka, da se ponovno vrati, vratiti mora novac. Ali mislim, ako mi to vidimo, onda će sve tako i tako doći do toga, a ako vi to vidite prvi, onda se možda to može i na neki način spraviti sustavi eh, identifikacije greške, ako ti sustavi na terenu dobro ne radi, rade, onda ćemo svi zajedno imati jedan veliki problem. Pitanje suradnje s Europskim revizorskim sudom je za nas naravno vrlo važno pitanje. Naime, tamo imamo 28 člana, članova i otprilike 900 suradnika u tom sudu. Tu su revizori, ali tu se radi djelomično i o prevoditeljima. Za nas je taj rad doista vrlo važan. Ali ako sada pogledamo što se zapravo kontrolira, ako recimo gledamo što se događa sa strukturnim fondovima, onda vidimo da smo u 2015. godini imali imali 1 milijun 81 tisuću 368 projekata za samo strukturni fond u EU. Od tih projekata je 1,1% eh, bilo podložno kontroli na terenu od strane država članica. Komisija je prekontrolirala 0,02% svih projekata, a revizorski sud također 0,02% svih projekata. I moramo vidjeti još jesu li slučajno Europski revizorski sud i Europska komisija kontrolirali iste projekte kako bi napravili unakresnu kontrolu. To još moramo vidjeti. Dakle, želim vam reći s time da ne kontroliramo jako često i da rizik s tim vezi nije toliko visok. Zbog toga i mi sami moramo uvijek provjeravati da se sve to odvija kako treba. Zato što si svi skupa ne možemo dopustiti da u javnosti opadne renome što se tiče korištenja europskih sredstva. Dakle, moramo zajamčiti da se europska financijska sredstva doista koriste na najbolji mogući način i zbog toga je za nas najmno važan Europski revizorski sud. Ali uzevši u obzir i tu činjenicu da samo 0,02% svih projekata se uspiju prekontrolirati, mislim, na temelju toga već vidite koji je za nas eh, glavni problem. Dakle, mi moramo vidjeti jesu li naši sustavi izvješćivanja dobri, možemo li se puzati u njih. Možemo li se puzati u države članice? Možemo li se puzdati u vaše vlade? U vaša revizorska tijela? Možemo li imati povjerenja u nacionalne parlamente? Dakle, mi smo ona skupina koja je na neki način nepovjerljiva i eh, po mom iskustvu je uvijek bolje biti pažljiv, oprezan i nepovjerljiv imamo i neke slučajeve prijevara. Mislim, mnogo smo tu različitih sustava kontrole izgradili, ali znamo i da mnoga sredstva koje se koriste iz europskog proračuna, koje se upravljaju, da su i uvijek jako privlačna za razno razne sumnjive osobe. No svaki taj slučaj prijevare kojeg ne uspijemo usvrditi je slučaj gdje je europski porezni obveznik prevaren. I na tome bi nam to, bi nam svima trebalo biti važno da se takvi slučajevi razjasne. Osim tog rada, sa stopom pogreške, sa izjavom o jamstvu, sa preporukama koje iznosimo u okviru razrešnice kao odbor i koje izdaje cjelokupni parlament ovisimo i o tome da u svakoj instituciji imamo osoba koje isto tako sudjeluju u tom postupku kontrole, korištenja europskih financijskih sredstva i vrlo mi je drago što vidim da tamo rade ljudi koji to rade s uverenjem, koji to vrlo rado rade. Što se tiče borbe protiv prijevara, dakle ureda OLAF, tu želim reći da jedan takav ured koji ima 500 suradnika, uzevši u obzir e, te velike količine novaca o kojima se radi, da isto tako zapravo rad tog ureda samo kapu moru, da moramo i to poboljšati. Evo baš sutra ćemo se prije podne baviti samo Olafom i e, tome kako možemo poboljšati e, rad tog tijela, kako izgledaju trenutni rezultati. I to je za nas vrlo važno pitanje, jer ne može biti samo da mi radimo pro forma. Doista se radi o tome da se nešto popravi. Olaf je za nas vrlo važno područje rada jer je ta borba protiv slučajeva prijevara nešto što je novost u okviru europske suradnje i na europskoj razini. Taj ured postoji tek e, u zadnjih 20 godina, dosta nedavno. I zapravo taj ured nema pravo provoditi pravne istrage, nema mandat za to, nema ovlasti za to, dakle samo može provoditi e, upravne kontrole, ne može u državama članicama zapljeniti primjerice bankovne račune ili nešto drugo. Dakle i tu opet ovisimo i sa nacionalnim tijelima provedbe zakona i ta suradnja mora biti dobra. I zbog toga smo sada osnovali i Europski ured javnog tužitelja koji će krenuti sa radom 2020. godine. To je jedan europski e, financijski državni tužitelj. Države članice se mogu pridružiti radu tom tijelu, ali ne moraju. I do sad su se skoro sve države članice pridružile tom radu, osim onih država koje nikad nisu htjeli sudjelovati u takvim stvarima poput Danske, e, Nizozemske i Ujedinjene kraljevine, Švedska i Mađarska i Poljska se nažalost također do sad nisu pridružile iako su upravo te dvije države, Mađarska i Poljska, velike primateljice europskih sredstava i mislim da bismo trebali biti dovoljno hrabri da kažemo da onaj tko ne pristupi tom uredu tužitelja da više neće dobivati europskih novaca. Jer kako možemo na učinkovit način zaštititi europska sredstva kada, što se tiče kazano-pravnog e, progona, e, slučajeva prijevare, ne možemo kada to ne možemo primijeniti na neke države, a to je evo nešto što upravo u te dvije države ne možemo, u tim, tim državama ne možemo napraviti. Dakle, to je jedno eh, veliko gradilište na neki način, to je nešto što nas brine, zato što je to ured koji, zahvaljujući eh, suradnji sa nacionalnim policijama, istražuje takve slučajeve, izrađuje izvješća, šalje ta izvješća i nacionalnim pravosudnim tijelima i mi moramo imati ta jamstva da će nacionalna pravosudna tijela preuzeti te slučajeve i nastaviti se s njima baviti, ali to jamstvo za sad nemamo. I to ne zbog toga što nacionalna pravosudna tijela to ne žele, već zato što ured OLAF ima jedan dugi postupak. Otprilike tek nakon 36 mjeseci e, taj ured zaprimi dojavu, zatim onda treba 8 do 10 mjeseci za istragu i onda Naravno si možete zamisliti što se događa kada recimo imamo neki slučaj koji nakon 60 mjeseci e, više istekne i više se ne može goniti. Dakle i tu imamo veliku zadaću. nacionalni revizorski sudovi što se tiče europskih financijskih sredstava i kontrole su različito e, aktivni u, ovisno o tome u kojim državama članicama se radi, u nekim državama članicama imamo dobra iskustva, ali u drugima vidimo da i sami revizorski sudovi imaju različite pravne osnove, da imaju različite nadležnosti u državama članicama kada se radi o tome da se sami aktiviraju e, kada dakle, se zlouporabljuju e, porezna sredstva. Dakle, to ovisi o tome koliko nacionalni revizorski sud ima ovlasti u kojoj državi. Ako ima široke ovlasti, onda se može baviti na učinkovit način E, kako za nacionalni porezni novac, tako i za europski porezni novac. A ako ne, onda najvjerojatnije nije učinkovit ni po pitanju rada na nacionalnim e, proračunskim novcima. Dakle, ako želimo doista poduprijeti E, zemlje kandidatkinje, onda moramo nacionalnim revizijskim sudovima dati dostatnu pravnu osnovu i to bi bila i moja molba predstavnicima komisije. Dakle, moramo se pobinuti da nacionalni revizorski sudovi u svakoj e, državi e, kandidatkinji imaju doista te ovlasti za kontrolom nacionalnih proračuna. Jer samo tako možemo zajamčiti da će i na nacionalnoj razini se uskladiti ti rezultati koje mi želimo. To bi barem bila moja velika želja i ne znam zašto e, si nismo to mnogo prije već zadali kao zadaću. Što se tiče nacionalnih parlamenta, moram reći da je to tvrd orah. Vi ste teški klijenti za nas na neki način, zato što kada želimo organizirati nešto, kada se želimo sastati i poraspraviti kako možemo zajedno nešto poboljšati sa nacionalnim parlamentima, onda često imamo to iskustvo da ne dođu predstavnici nacionalnih parlamenta na takve događaje. Također smo u ovom odboru napravili to iskustvo da oni koji dobiju europska financijska sredstva, ta financijska sredstva uzmu, prerade i onda se više ne brinu o njima. Što znači da bi naš cilj trebao biti da imamo taj jedan kružni proces, da naučimo na temelju toga što se događa na terenu, kako možemo nešto poboljšati, kako možemo onda pozvati vlade da nešto učine na bolji način. A za to nam su nam potrebna i saznanja nacionalnih plamenata, naravno i e, većinske stranke koje su vladi trebaju u tome sudjelovati, ne samo oporbene stranke. Mi ne želimo da se na taj mehanizam, na taj sustav gleda samo kao na sustav e, za oporbu. Mi želimo da ovo bude unija koja e, zajednički radi na ostvarivanju boljih rezultata i dakle kada smo na misijama na terenu onda nam je vrlo važno da se uvijek nađemo sa predstavnicima nacionalnih parlamenta, sa predstavnicima, to jest zastupnicima iz odbora za proračun ili iz drugih odbora. I nažalost često ne možemo kada smo na putovanjima uzimati u obzir e, kalendar rada nacionalnih parlamenta. Primjerice, često idemo netom prije Božića na teren netom prije ljeta ili u veljači eh, negdje kada recimo nacionalni parlamenti često ne rade i onda se često uspijemo sastati samo sa eh, nekolicinom parlamentarnih zastupnika. Dakle, to što bi mi htjeli postići kao dijalog trenutno pati zbog manjka interesa zastupnika ili pak zbog neodgovarajućih eh, termina. U svakom slučaju, ako vi nešto radite, nečim se bavite na terenu i ako pritom trebate naša mišljenja, onda nam to svakako možete reći i eh, možemo vam dati i naš doprinos. To je ono što sam ja htjela reći. Evo sada vi imate još jednom priliku javiti se za riječ. Vrlo dobro, vidimo iz Albanije da se javlja gospođa Džilameti. Izvolite. të Dobar dan, hvala vam na pozivu koji ste nam uputili da sudjelujemo na ovoj konferenciji na kojoj se raspravlja o jako važnim pitanjima koja su važna ne samo za porezne obveznike nego za sve nas jer novac koji nam se šalje se pretače u ulaganja za javnost, za građane i stoga to treba sve i popratiti sa dužnom pažnjom. Ja sam dakle zastupnica u našem odboru u parlamentu i imamo odbor koji je neovisno tijelo zadužen je za reviziju javnog novca i njegov je zadatak utvrditi rashode. 2015. smo imali izmjene relevantnog zakonodavstva i nakon toga naš odbor je također dobio zadatak da procijeni izvršenje proračuna. Ministar financija je također uključen kada je riječ o procesu provjere trošenja europskih sredstava. I gospođo predsjedateljice, kao što ste već spomenuli, ta financijska sredstva prati Olaf, ali ne samo Olaf, u našoj zemlji za to je zaduženo i jedno državno tijelo za kontrolu jer javna sredstva su podložna istom procesu. Našem odboru odgovara nekoliko institucija. I ured za reviziju obavlja posao što znači ne samo da je važna procjena, već su važne i preporuke koje se na kraju izdaju. Ured ima pravo pratiti i kako se provode preporuke koje je izdao. Mi smo tijekom procesa primijetili sljedeće. Velik broj preporuka se zapravo ne slijedi i odlučili smo da to treba ispraviti, te smo u tu svrhu uspostavili pod odbor unutar našeg odbora koji ima specifičan zadatak, mora pratiti implementaciju preporuka koje su izdane. Nakon izmjene zakonodavstva primijetili smo da je revizija proračuna pojačana. To se odnosi na sve na javnu nabavu. U prošlosti smo se zapravo uglavnom fokusirali na troškovnu učinkovitost kod javne nabave i nismo zapravo pratili, nismo uopće obraćali pozornost na performans, na uspješnost, a sada smo to ispravili i obraćamo puno više pozornosti na javnu nabavu i na uspješnost proračuna, jer kada se novac pametno troši, onda zapravo na kraju imate puno bolje projekte, bolju infrastrukturu i to na kraju krajeva koristi i poreznim obveznicima. Također u našem odboru smo e, posebnu pozornost e, posvetili javnim saslušanjima sa svim relevantnim ministarstvima koja su obvezna doći na saslušanja i, pro, i dati izvješće, to je reći nam kako provode preporuke Visokog ureda za reviziju. A Visoki ured za reviziju se također puno više posvetio upravo tom zadatku praćenja i provedbe preporuka, pa čak i e, imaju slučajeve kaznenog progona kada je, se otkrilo da je došlo do prijevare. Zatim što se tiče regionalne suradnje, to je također ključno za točku o kojoj raspravljamo. Mogu reći da Albanija i susjedne zemlje da su u potpunosti predane pokretanju projekata kojima se želi iskoristiti EU fondove, ali i također želimo stvoriti privlačno tržište za sve dionike. Unapred e, vam zahvaljujem i e, želim reći da ću se ponovno javiti za riječ. Hvala. Hvala vam Hvala vam lijepa na tom feedbacku. Gospođa Filipovski, izvolite. Zahvaljujem. Pa, složila bih se sa vama. Hvala, slažem se s predsjedateljicom. Korištenje sredstava Europske unije mora biti učinkovitije i moramo održavati stalni dijalog između nacionalnih parlamenta i vašeg odbora. Tu prvenstveno mislim na odbor za E, proračunski nadzor. Želim e, reći da je Srbija donijela strategiju za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u području e, financijskih sredstava Europske unije od 2017. do 2020. godine i imamo i akcijski plan za provedbu koji je usvojen na sjednici vlade od 26. listopada 2017. U skladu sa provedbom akcijskog plana mi imamo ured za reviziju upravljanja sredstvima Europske unije pogotovo kada je riječ o financijskoj pomoći Europske unije Republici Srbiji u okviru E, predpristupne pomoći i povezanih instrumenata. Ured za reviziju je povećao kapacitete uspostavivši tim za provedbu revizije IPA programa i kroz izradu i usvajanje revizorske strategije i postupaka za kvalitetnu provedbu aktivnosti. Što to znači u praksi? 2017. Ured za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u području financijskog upravljanja europskim sredstvima provelo je četiri provjere nepravilnosti. Jednu smo proveli u suradnji s Olafom, a druge tri smo proveli u suradnji sa sektorom za upravljanje sredstvima Europske unije iz Ministarstva financija. Na zadnjem sastanku u Briselu 12.12.2017. imali smo predstavnike iz Srbije i Olafa i tamo smo se dogovorili da trebamo imati učinkovitiju suradnju između Afkosa i Olafa te potpisivanje sporazuma o suradnji između Ministarstva financija Republike Srbije i OLAF-a kojim će se definirati, to jest odrediti konkretni načini suradnje. Hvala. Hvala vam lijepa. I gospodin Memedi iz Makedonije, izvolite. gentleman. Hvala, nisam gospođa nego gospodin, ali nema veze. Čast mi je biti ovdje i volio bih dati svoj doprinos dosadašnjoj raspravi nisam ekonomist, ali pokušat ću dati sve od sebe kako bih da doprinos ovoj temi. Mislim da nismo baš uspješni kada je riječ o povlačenju sredstava iz europskih fondova. Govorimo o Makedoniji, ali to je vjerojatno istina i za druge zemlje Zapadnog Balkana. Međutim, ovdje ću se prvenstveno osvrnuti na svoju zemlju, na Makedoniju. Do sada nismo baš bili uspješni kada je riječ o korištenju novca koji nam je dostupan, bilo da je riječ o prekograničnoj suradnji ili nekim drugim europskim fondovima zapravo e, obavljamo dobar posao u pogledu prekogranične suradnje. Poslije ćemo razgovarati o toj temi, pa će i statistike pokazati da nam zapravo jako dobro ide na tom području. Ono što vi čitavo vrijeme govorite jest da parlament uopće ne igra ulogu ili igra jako malu ulogu. Mi ne igramo ulogu ne samo kada je riječ o europskom novcu, već i kada je riječ o našem nacionalnom proračunu. Jer imamo jako puno agencija, imenujemo ljude, ali nemamo niti kontrolu niti nadzor na tim agencijama. Agencije nas eh, svake godine izvještavaju, ali to je to, tu je kraj. Mi ne glasujemo, ne možemo uopće ništa reći tim agencijama. Mi kao parlament ne možemo im ništa reći, imamo uredni Imamo državni ured za reviziju, ali ne možemo baš previše toga poduzeti. I zapravo mi je drago da čujem što vi inzistirate i slažem se s onime što ste rekli, parlament mora imati kontrolu i nadzor ne samo nad europskim novcem, već i nad našim nacionalnim novcem koji mi imamo, a nad time sad nemamo kontrolu. I rekao bih da kada je riječ o nepravilnom korištenju europskih sredstava treba biti jako oprezan jer na jedan način čini mi se, a možda se varam, čini mi se da malo pomalo mi stvaramo mrežu pojedinaca koji su postali jako lukavi, jako spretni u iskorištavanju fondova i sredstava iz tih fondova i uključeni su, rekao bih, čak i neki ljudi iz država članica u takve nepravilnosti. Ne znam je li lakše izvući novac na Zapadnom Balkanu, je li možda teže u državama članicama, možda je to tako, ali evo čvrsto vjerujem da i vi i mi trebamo paziti što se događa i e, paziti na te mreže koje su se počele stvarati. Ja znam što te mreže pojedinaca rade, ali nemam nikakve alate na raspolaganju da ih zaustavim. Imamo veleposlanstva koja predstavljaju europske države ili ljudi izvan veleposlanstava, ali evo iskreno moramo biti iskreni kada je riječ o tome i mislim da se za to trebamo pobrinuti, trebamo riješiti taj problem. Vi ste predložili ideju prema kojoj bi nacionalni parlamenti dobili stvarnu kontrolu i stvarni nadzor nad trošenjem europskog novca i drugog novca. Hvala. Hvala, to ćemo uzeti u obzir kada budemo proučavali vaše zemlje. To je bilo jako zanimljivo. Hvala. A sada riječ dajem gospođi Hadajoni iz Kosova. Nadam se da sam dobro izgovorila. Hvala. Uh, hvala lijepa, hvala vam na pozivu koji ste nam uputili za sudjelovanje na ovoj konferenciji. Mi smo pomno pratili vaš rad i zanimamo se za ono čime se bavite. Mi na Kosovu imamo jednu prednost jer smo izradili zakonodavstvo koje je gotovo u potpunosti usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije. Svi naši zakoni u potpunosti e, su usklađeni i proračun koji se temelji na zakonu o javnim financijama i odgovornostima. Dio je tog procesa. Naša skupština ima vlastitu svoju ulogu koju im treba igrati. Održava saslušanja sa svim korisnicima državnog proračuna vlada. S druge strane, ima obvezu svaka tri mjeseca parlamentu podnijeti izvješće o tome kako se troše proračunska sredstva. Također se priprema i godišnje izvješće o kojemu se zatim raspravlja u okviru Skupštine Kosova, te na kraju to izvješće dobiva odobrenje ili e, ne dobiva, odnosno izvješće se može prihvatiti ili odbiti. Kosovo je također osnovalo nacionalni revizorski ured. To je neovisan ured temeljem ustava i na Kosovu taj ured je oduvijek bio neovisan. zadužen je za redovite revizije svih institucija Kosova koje koriste sredstva iz proračuna. To tijelo bavi se revizijom javnih tijela koja troše javni novac. I evo to je jedan nedavni razvoj situacije. Ono što je po meni pozitivno jest što smo 2009. uspostavili odbor čija je jedina zadaća praćenje odnosno nadzor nad javnim financijama. Taj odbor proučava revizorska izvješća izvješća o uspješnosti, te na kraju izdaje preporuke o kojima se vodi rasprava u parlamentu i o njima se i glasuje. Ovaj odbor, taj odbor nam je omogućio da puno bolje pratimo javne financije i taj odbor za proračun i financije Skupštine Kosova prati proračunske linije, dok odbor za praćenje, za monitoring, procjenjuje troše li se sredstva na pravila način tijekom izvršenja proračuna. Rekla bih da je praćenje financija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 koje djeluju na državnom području država članica. I zanima me je li ikada pripremljeno izvješće misije EULEX koja prati institucije Kosova i stanje s vladavinom prava. To jest provjerava je li vladavina prava postoji, postoji li politička interferencija. S obzirom da je pravosuđe bilo pod tom misijom EULEX-a vidimo da kada je riječ o radu sudova na Kosovu, taj rad nije pozitivno utjecao na naše društvo, jer EULEX je zapravo tijelo koje je zadavalo smjer, pratilo rad sudova i zanima me je li misija EULEX ikada izvijestila o tome kako su se e, trošila sredstva u Kosovu, jer e, gospodin Petri je rekao da ih je zanimalo je li novac došao do korisnika za koje je bio namijenjen, kojima je bio namijenjen, ali također i jesu li ta sredstva razborito potrošena i je li to rezultiralo ostvarenjem ciljeva. Dakle, riječ je o pravosudnom sustavu, ali, može, ali to se može odnositi na druge aspekte života. Hvala. Hvala na informacijama koje ste nam pružili i želim se zahvaliti i na vašem pitanju. Mi smo već intenzivno razmatrali pitanja EULEX-a. Odbor za proračunski nadzor je barem već dva puta posjetio Kosovo. Zadnjih 15 godina je pak samo tri puta posjetio. Dakle, učestali su posjeti i mi smo se intenzivno pozabavili pitanjem EULEX-a. Ovo što ste vi rekli me doista ne raduje kada je riječ učinkovitosti Eulexa. Naravno da optužbe vezano uz Eulex E, to je nešto zbog čega smo se morali savjetovati i sa odborom za vanjske poslove. Izradili smo izvješće o tome, a izvješće EUleksa se upućuju odboru za vanjske poslove. No ova misija e, će se još jedan puta staviti na dnevni red i na idućim sastancima nakon ljetne stanke ćemo razmotriti što je u međuvremenu napravljeno, ali ovo što ste vi rekli je vrlo relevantno, vrlo važno, jer to je velika misija e, koja puno košta, koja ima puno osoblja i naravno da nas ne raduje da je percepcija na licu mjesta takva. Znamo da postoje veliki problemi sa Eulexom i zato e, sa zanimanjem primamo na znanje ovo što ste nam rekli i mi ćemo vas svakako informirati koji je rezultat naših konzultacija. Naime, kada se postavlja pitanje učinkovitosti sudova i tako dalje, molim vas da nam date sve informacije kojima raspolažete. Dakle, te su nam informacije vrlo bitne, a nama je teško doći do njih zato što se e, ne služimo jezicima koji se govore van Europske unije. Dakle, mi ćemo se svakako pozabaviti još jednom ovom temom. Sada se već dvije godine nismo bavili temom Euleksa, ali ovo je sada svakako dobar potjecaj da to ponovno učinimo. Želim vam svima zahvaliti, a sada bih prešla na drugi dio našeg sastanka, ako se više nitko ne javlja za riječ. Vidim da se nitko ne javlja. Onda bih sad dala izvjestiteljima Klinsu i Celeru e, riječ da, nam, e, da nas uvedu u temu. Evo gospodine Klins, izvolite, imate riječ. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Dakle, puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Mi znamo da je regionalna suradnja preduvjet za to da uspostavimo dobrosusjedske odnose i da se politička situacija u dotičnim regijama održi stabilnom i da se na taj način stvori mogućnost gospodarske suradnje. Kako bi to postigli, potrebno je povjerenje, odnos pun povjerenja, a to je nešto što zakonodavnim mjerama nećemo postići, već se to povjerenje stvara kroz određeni vremenski period na način da svi vide da je suradnja plodonosna za sve dionike, ne samo za jednu stranu, već za sve uključene u suradnju. To prije svega vrijedi za regije zapadnog, za regiju Zapadnog Balkana, a sada bih iskoristio priliku i zahvalio bi se predstavnicima e, zemalja Zapadnog Balkana na njihovim izlaganjima, jer ja sam, e, ja poznajem samo Albaniju, nijednu drugu državu i zato je za mene vrlo važno i korisno iz osobnih iskustava čuti kakva je situacija u tim zemljama. Dakle, te zemlje su za nas, za Europsku uniju od posebne važnosti, zato što su one dijelom Europe. I kada pogledate parlament u Strasburu, što stoji gore na e, najgornjem katu zgrade koji nije završen, tu se upućuje u stvari na to da Europa, odnosno Europska unija, još nije dovršen projekt, a to se ne odnosi a to se odnosi i na države Zapadnog Balkana koje još nisu članice EU. Ali dugoročno i srednjeročno gledano e, cilj je i njih integrirati, a to ćemo postići samo ako te zemlje korak po korak približavamo Europskoj uniji i ako se ako će one preuzimati korak po korak vrijednosti, temeljne vrijednosti Europske unije, a to nisu samo mir e, i blagostanje, već i e, već i pravo, odnosno vladavina prava, a to je odlučujuće. Dakle, odlučujuće da se u tim zemljama ti aspekti sustavno ostvaruju šest e, takozvanih e, inicijativa Europske komisije, glavnih inicijativa koje je pokrenula Europska komisija, se odnose i na aspekt e, jačanja vladavine prava. Dakle, mislim da ne možemo dovoljno naglasiti važnost tih inicijativa. Mi smo e, pokrenuli jednu studiju vezano uz vidljivost transnacionalnih i prekograničnih tako zvanih e, programa suradnji u okviru instrumenta za e, predpristupnu pomoć i tu bih se tu bih iskoristio priliku i zahvalio gospodinu Ackermana i gospođi Peru na, zahvalio na studiju i isto tako gospodinu Celeru na dobroj suradnji. Mislim da iz ovih iz ove studije postaje jasno gdje trenutačno stojimo. Situacija nije uvijek jednostavna. Dakle, nije uvijek jednostavno e, procijeniti e, u kojoj mjeri su ciljevi ostvareni ali isto tako studija ukazuje na to što je do sada poduzeto, gdje se trenutačno nalazimo i ukazuje na to da sredstva izdvojena za takozvanu predpristupnu pomoć ovih zemalja e, da se, da su se ona sustavno povećavala i e, to e, u razdoblju od 2021. do 2027. će također doći do povećanja. Naime, na 14,5 milijardi eura će se povećati sredstva, to je pozitivna vijest i stoga sam ja doista optimist da ćemo uspjeti više i sustavnije približiti te zemlje Europskoj uniji. A to e, je važno jer te regije su postale e, metom nekih drugih aktera, primjerice Turska je vrlo aktivna na Zapadnom Balkanu, zemlje Zaljeva, zatim Rusija postaje aktivna, a sada neki čak tvrde da su i Kinezi prepoznali potencijal ove regije. Stoga je nama, naravno, kao Europskoj uniji i tekako u interesu da te zemlje što prije približimo Europskoj uniji puno hvala. Hvala. Ja sam učinila pogrešku su izvjestitelji gospodin Celer koji sada dobiva riječ. Ispričavam se. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja ću se nadovezati na ono što je rekao već gospodin Klinc. Dakle, ako mi u zemljama takozvanog zapadnog Balkana želimo biti prisutni, a jesmo prisutni, onda vidimo veliku spremnost e, građana kada je riječ o pristupanju Europskoj uniji. Dakle, građani to podržavaju i djelomice su nestrpljivi zbog e, dugotrajnosti pregovora o pristupanju, no situacija je takva kakva je i Naša predsjedavajuća je već uputila na to na početku sastanka. Naime, rekla je da je potrebno ispuniti kriterije, takozvane kopenhaške kriterije prije pristupanja i ja bih sada još jedan puta naglasio da od 1995. godine eh, je Europsko vijeće potvrdio te kriterije i osnovni kriterij je institucionalna stabilnost, dakle jamstvo za demokratsko e, demokratsku vladavinu, zatim e, vladavina temeljnih ljudskih prava i zaštita nacionalnih manjina. Zatim drugi kriterij, konkurentnost, izgradnja funkcionirajućeg tržišta. Zatim treći kriterij, sposobnost da se preuzmu obveze koje proizlaze iz članstva, uključujući i sposobnost preuzimanja takozvanog akija, odnosno zajedničke pravne stečevine, provedba zajedničkih normi i ciljeva političke unije kao i gospodarske i monetarne unije. A prije svega tu, kod trećeg kriterija, treba reći da standardi i normi da je to nešto što stalno e, se mijenja sve više standarda i normi, tako da to predstavlja vrlo velik izazov kada je riječ o njihovoj provedbi. A što se tiče e, pregovora o pristupanju, e, država mora prije svega ispuniti prvi kriterij, dakle stabilnost institucija, poštovanje, poštivanje ljudskih prava i nacionalnih manjina. Dakle, E, ovisno o procesu pristupanja e, izrađuju se e, godišnja izvješća od strane Europske komisije, a pri tome je odlučujuće pitanje procjena ukoliko je procjena u kojoj mjeri i je li uopće došlo do zlouporabe državnih sredstava, odnosno da li je došlo do mjera za suzbijanje korupcije. Dakle, da li su javna sredstva doista utrošena e, na pravilan način, dakle sredstva poreznih obveznika ili možda se radi i o sredstvima iz europske susjedne politike. Dakle, treba nadzirati da li su sredstva utrošena na pravilan način, a ne da su iskorištena za osobno bogaćenje i Nažalost, tu treba reći, e, iako postoje u pojedinačnim državama napreci, nažalost, ipak to predstavlja i dalje velik izazov. Dakle, suzbijanje korupcije je dalje velik izazov. Ja sam već malo prije rekao da je ova tema e, nešto što zahtjeva posebno stavljanje naglaska na prekograničnu suradnju i mnogi građani su nestrpljivi, prije svega mladi ljudi su nestrpljivi i to razumijem, ali istovremeno naravno da moramo pripaziti na to da se ispoštuju svi kriteriji i norme. I kako bi ovdje približavanje Europskoj uniji i suradnju poboljšali, kao što sam to već rekao, potrebno je koristiti europske fondove za poboljšanje prekogranične suradnje u okviru europske teritorijalne suradnje. Potrebno je iskoristiti mogućnosti suradnje koje su e, kroz e, nove uredbe proširene i ja bih se založio za to da iskoristimo tu priliku da krenemo tim putem, dakle da se ne koncentriramo uvijek samo na politički proces pristupanja, Dakle, naravno da i njega dalje treba nastaviti, ali mislim da tu ne treba biti preoptimističan, jer u međuvremenu se spominje već 2025. godina kada bi neke zemlje Zapadnog Balkana trebale pristupiti, ali ja ne bih bio toliko optimističan jer mislim da pristupanje ovisi o daljnjem procesu pregovora i sad hoće li to biti 2025. ili neka ranija godina ili neka kasnija godina, to će se tek pokazati. No, do tada treba iskoristiti sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju kako bi ojačali suradnju Kolega Klinc je također rekao da postoje neki drugi dionici sada u ove regije, neki drugi akteri koji su bacili oko na Zapadni Balkan i žele proširiti svoj utjecaj u okviru jedne nove globalizirane politike. Dakle, postavlja se i pitanje koji put je E, onaj kojim e, naši susjedi žele krenuti. Dakle, da li žele krenuti e, ovim putem približavanja Europskoj uniji ili će popustiti pred ovim novim akterima i iskoristiti neke financijske prednosti koje im nude. Hvala. A sada ćemo čuti nešto o spomenutoj studiji. Izvolite. Gospodine Akerman, imate riječ. Hvala. Trebali bismo sada vidjeti prezentaciju. Nije riječ o studiji, već o jednom briefingu, a to je ipak pomalo drugačije od studije. So, um, yes, the objectives. Dakle, koji su ciljevi? briefinga, pa pogledati učinkovitost i vidljivost EU sredstava na Zapadnom Balkanu sa posebnim fokusom na prekograničnu suradnju. Moram naglasiti da ovo nije e, procjena, nije evaluacija, niti kritika uspješnosti. Istraživanje je zapravo i dalje u tijeku i dalje proučavamo novu dokumentaciju koju primamo od glavne uprave NIR i drugih e, izvora. Kao što sam rekao na početku, ovo je briefing, a ne studija i stoga ima ograničen obujam, ograničen proračun i istraživanje se sastoji od razgovora sa malim brojem strateških dionika i aktera, što naravno uključuje glavnu upravu NIR, izaslanstva na Zapadnom Balkanu i upravljačka tijela država članica u kojima postoji suradnja u okviru pekograničnih programa i interega. i mi zapravo pregledavamo javno dostupne informacije. To su evaluacijska izvješća, smjernice o evaluaciji, vidljivosti i tako dalje. Dat ću vam kratak pregled financiranja. Za prvu IPU od 2007. do 2013 ukupno je dodijeljeno 11,5 milijardi eura, to uključuje i Tursku, dakle to je iznos europskog novca. IPA 2, tu smo imali alokaciju od 11,7 milijardi eura. Nacionalni programi čine zapravo većinu te alokacije oko 70%. Što se tiče Zapadnog Balkana, Nacionalni programi čine 4 e, milijarde eura, dakle na njih je otpalo 4 milijarde eura financiranja. A regionalni programi, što uključuje Trsku, na njih je otpalo 3 milijarde eura. Prekogranična suradnja između IPA zemalja na Zapadnom Balkanu iznosila je oko 395 milijuna eura. I za usporedbu čini se da je se iznos za prekograničnu suradnju smanjio, jer imali smo 33 milijuna eura za prekograničnu suradnju i programe, što uključivalo i Hrvatsku. Ako dakle maknemo tih 33 milijuna eura, uspoređujemo 83,3 milijuna eura za IPU i 64 milijuna eura za IPU 1 e, za prekograničnu suradnju između zemalja na Zapadnom Balkanu. Glavne teme prekogranične suradnje koje su obuhvaćene jesu turizam, kulturna i, kulturna prirodna baština, zaštita okoliša, nezaposlenost i e, socijalna inkluzija. Mislim da je važno priznati da smo od ip 1 do IPA 2, IPA 2 imali velike promjene. Sada se veći fokus stavlja na ishode i Europska komisija je izdala brojne smjernice o tome. Imamo specifične smjernice koje se tiču nadzora i evaluacije prekogranične suradnje. Također postoji bliža povezanost između IP i nacionalnih politika u fazi programiranja. A tematski fokus je sužen. To je napravljeno radi povećanja učinka i radi olakšavanja razumijevanja da se točno vidi kako ova podrška dovodi do promjena. Što se tiče vidljivosti, e, stavljen je veći naglasak na podizanje svijesti, što je jasno po brojnoj dokumentaciji, smjernicama i također po raspravama sa dionicima s kojima smo razgovarali u upravi, glavnoj upravi NIR i u izaslanstvima za Zapadni Balkan. Neke od ključnih promjena koje su najvažnije za prekograničnu suradnju odnose se na pojednostavljivanje upravljanja, jedno upravljačko tijelo Sada postoji dakle jedno upravljačko tijelo po programu prekogranične suradnje, a partneri u susjednim zemljama podastiru e, jedinstvenu, jedinstvenu, jedinstvenu prijevu, jedinstveno izvješće o napretku. Dakle, to se prije dupliciralo e, jer smo imali više tijela u relevantnim zemljama. Sada je sve pojednostavljeno. Ovo je jedna jako kratka prezentacija, pa mi je zato teško sada iznijeti baš sve promjene, sve novosti, ali e, evo do sada e, smo utvrdili da je upravo ono, da su ovo upravo promjene koje sami dionici smatraju najbitnijima. Također, na trenutak trebamo reći nešto o učinkovitosti, na što pritom mislimo. Pa to je ona mjera u kojoj programi proizvode rezultate, a rezultati u relevantnoj uredbi broj 236 iz 2014. se zapravo sastoje od outputa, ishoda i učinka. A ishodi, to nije definirano koliko sam ja vidio, dakle ishodi su zapravo trajne promjene u performansama, ponašanjima, E, stavovima, percepcijama ciljanih skupina, institucija i sustava. Dakle, to su zapravo ciljne skupine koje dobivaju financijsku podršku Europske unije. Outputi su nužni za postizanje ishoda, jer bez ishoda zapravo ti takozvani outputi e, vam ne govore što se promijenilo slijedom e, intervencija. I također često se utjecaj, učinak e, malo proučava jer je to teško analizirati, teško odrediti i stoga se mi fokusiramo na ove trajne promjene ponašanja, stavova i tako dalje na te e, outpute. Različiti dokumenti govore o različitim stvarima, o rezultatima, utjecajima, ishodima, outputima i tako dalje. I mislim da je zapravo važno sustavno definirati sve te elemente. Ali u svakom slučaju, dakle, ishodi, outcomes, to je ono što je zapravo najvažnije na kraju. Sada prelazim na dodanu vrijednost prekogranične suradnje financirane europskim novcem Dakle, kada je riječ o učinkovitosti IPE i financiranja u kontekstu ovog briefinga smo se zapravo trebali fokusirati najviše na prekograničnu suradnju i kada je riječ o učinkovitosti mi smo proučavali dodanu vrijednost i ishode, o tome ću reći nešto za nekoliko minuta. Prekogranična suradnja financirana europskim novcem osigurava konkretnu dodanu vrijednost, prvenstveno financiranje za regije koje nemaju pristup novcu. Također tu je fokus na zapostavljena područja, zapostavljene sektore i to, time se ne duplicira financiranje jer nacionalni programi se fokusiraju na razvoj kapaciteta nacionalnih institucija i sustava, a prekogranična suradnja se fokusira na takozvane meke ciljeve, primjerice dobre susjedske odnose, a to je naravno e, teško izmjeriti. I prekogranična suradnja je dostupna partnerima sa slabim kapacitetom, primjerice lokalnim tijelima u udaljenim regijama, nevladinim udrugama u tim regijama. I rečeno nam je da je IPA 1 pomogla razviti kapacitet tih tijela, e, kapacitet za upravljanje EU financijama. Također je e, tu prisutna velika fleksibilnost, projekti su prilagođeni lokalnim potrebama, predvođeni su zajednicom i također možda postoji nedostatak poveznice sa nacionalnim politikama i zbog toga e, se ta dodana vrijednost e, ograničava, ali dobili smo feedback i zapravo smo čuli da je dodana vrijednost snažna da dopunjava e, i druge izvore financiranja iz Europske unije. Prelazim na ishode preko granične suradnje. Dakle, što se zapravo promijenilo E, nakon financiranja, to jest e, kako se promijenila interakcija između različitih skupina i aktera, kako se promijenila njihova uspješnost. Imali smo e, jedan važan element, a to je izgradnja povjerenja i pomirba, to je važan učinak prekogranične suradnje, ona pomaže da se prevladaju povijesne podjele, napetosti E, također ta suradnja je povećala i međunarodnu suradnju između e, javnih uprava na nacionalnoj i lokalnoj razini. Prva IPA od 2007. do 2013. okupila je dionike koji obično ne bi zajednički surađivali. Što znači da je nastalo zajedničko razumijevanje oko tema koje se tiču graničnih područja kao što su okoliš, socijalna pitanja, kulturna baština i tako dalje. Međutim, evaluacija granične suradnje koja je obuhvaćala IPU, program IPA 1 je jasno pokazala da zapravo ima jako malo informacija o ishodima i to, je, to smo i mi zaključili da postoji jako puno primjera stvari koje su se promijenile, ali to nikada nije sustavno popisano i analizirano. I dobili, imamo osjećaj da zapravo svi ti dobri primjeri E, su nekako malo e, ljepše prikazani, pojačani i da to nužno ne odražava stvarnu sliku stvari. E, ne tvrdim da su ti ishodi pretjerani, ali zapravo ona puna slika ne postoji. Što se tiče IP2, to je sada rana faza implementacije i nije moguće puno reći o ishodima i što se mijenja, i, ali veći naglasak smo stavljali na monitoring i evaluaciju ishoda, ali analiza i izvještavanje moraju biti bolji. Evaluacija prekogranične suradnje u okviru IP2 će pokazati hoćemo li se susresti sa istim problemima kao u E, prekograničnoj suradnji IPA 1. To je tada nije bilo dovoljno dobrih informacija o ishodima. Nismo do, dosta saznali o tome što se konkretno promijenilo. Prelazim na vidljivost. Analizirali smo različite dokumente, to uključuje zaključke vijeća 2015 koji su naglasili potrebu da se poboljša komunikacija, da se podigne svijest o EU fondovima u e, zemljama proširenja. Također ima, postoji i informacijski komunikacijski program na 10 stranica za IPU 2015. i 2016 a taj pa traje do 2020. I ti dokumenti spominju da je potrebno povećati javno, svijest javnosti i razumijevanje, a fokus je i na aktivnostima komunikacije i vidljivosti. Dakle, spominju se ankete, ispitivanje javnog mijenja, ali ne u velikoj mjeri. Komisija također ima i strategiju povjerljivosti. To naravno ne, ne možemo, Da strategija je povjerljiva, ne možemo je komentirati. Glavna uprava NIR je spomenula da postoji i komunikacija Europske službe za vanjsko djelovanje. Oni imaju svoj task force, odnosno radnu skupinu s tri uskoro četiri člana i rekli su nam da postoji dobra koordinacija sa glavnom upravom NIR, a zatim su tu još neki dokumenti koje smo čitali. To su zahtjevi za provedbene partnere u pogledu komunikacije i vidljivosti i tu je doista riječ o tome, a ne o podizanju svijesti i poboljšanju svijesti i razumijevanja. A smjernice primjerice predlažu kako procijeniti vidljivost i komunikaciju, pa to treba učiniti tako da se pruže dokazi o aktivnostima povećanja vidljivosti. Ali to vam zapravo ne kaže koliko su te aktivnosti dobre, već samo da su te aktivnosti provedene. I sada prelazim na konkretno što se događalo sa tim aktivnostima povećanja vidljivosti i koliko je vidljivost prisutna. Postoje, postoji velik broj aktivnosti, na to se stavlja veliki naglasak. Kao što sam spomenuo, imamo brojne smjernice u tome i smatra se da se situacija poboljšala u odnosu na IPU-1. Čuli smo o inovativnim pristupima Primjerice, održanje, imamo okrugle stolove sa korisnicima iz udaljenih graničnih regija. Oni su se sjeli za isti stol, raspravljali o svojim iskustvima zajedno sa ključnim donositeljima odluka. Mislim da je to poprilično zanimljivo e, jer omogućava da se nauče nove lekcije, da se generira vidljivost i postoji jako puno drugih primjera poput toga. Također su nam rekli da komisija smatra da je vidljivost e, dobra temeljem pokazatelja primjerice e, broj prijava za bespovratna sredstva. To potvrđuje da postoji vidljivost među ljudima koji se prijavljuju za bespovratna sredstva, ali to nam nužno ne govori što je sa javnošću, kako šira javnost e, percipira ovo područje i koliko uopće razumije e, EU fondove i samo Europsku uniju. Čini se da postoji ograničeno sustavno istraživanje javne svijesti i razumijevanja. Pitali smo sve dionike s kojima smo razgovarali, mogu li nam dati primjere anketa ili ispitivanja javnog mnjenja i rekli su nam da se to radi u svim zemljama, ali samo u jednoj zemlji u kojoj smo razgovarali e, su nam zapravo mogli konkretno dati primjer ankete ili ispitivanja javnog mijenja o prekograničnoj suradnji i povezanom financiranju. Dakle, ne kažem da se te aktivnosti ne provode, već ljudi s kojima smo razgovarali nisu bili svjesni imali tamnih aktivnosti ili ne. Ali bez takvih aktivnosti je teško razumjeti koliko je učinkovita komunikacija i vidljivost i podiže li se svijest i razumijevanje i e, na taj, trebamo zapravo saznati znaju li ljudi E, kakva je stvarna situacija ili je njihovo razumijevanje e, pogrešno. Također smo se zapitali što je sa aktivnostima povećanja vidljivosti o kojima su nam pričali. Jesu li one uglavnom fokusirane na prekogranične regije? Jer je važno da se obuhvati e, velik, šira javnost, da oni znaju što se događa a iz informacija koje smo dobili, iz rasprava koje smo vodili, nije jasno je li to doista e, tako. Kao što sam već spomenuo, procjena prekogranične suradnje IPA 1 navela je da dakle, ne postoji dobra procjena ishoda, ali mi mislimo da je to je da je riječ o propuštenoj prilici da se poveća razumijevanje svijesti. Jer ako možete konkretno naglasiti što se promijenilo kao rezultat financiranja, onda je to jako dobro e, umjesto da se oslanjate na anegdote ili primjere koje vam daju ljudi koji su sami dijelom sustava. Dakle, ako možete zapravo navesti doista pravo sustavno istraživanje, onda je to ipak e, snažnija argumentacija, a umjesto da samo ponavljate nekakve anegdote ili e, dokaze. Zaključno, predlažemo da treba poboljšati procjenu ishoda i učinka. Učinak je škakljiva stvar. Sve institucije se muče sa procjenom učinka ali u svakom slučaju treba poboljšati procjenu ishoda. Postoje jako puno dokaza da komisija ide u pravom smjeru kada je riječ o ishodima i znam da je komisija, odnosno da će komisija pokrenuti natječaj za razvoj kapaciteta za nadzor e, regija i to također uključuje i glavnu upravu NIR i kulturu učenja. Mislim da je potrebna sustavna, solidna procjena ishoda, dakle utvrditi kako su se stvari promijenile i e, kako se promijenila percepcija ljudi u odnosu jedne, jednih na druge, kako se mijenjaju institucije i to se odnosi ne samo na prekograničnu suradnju, već i općenito na IPA financiranje. I kao što sam rekao, manje se treba oslanjati na te slabe dokaze koji ne održavaju pravo iskustvo stanovništva, odnosno njihovu percepciju EU financiranja. Mislim da također treba staviti veći naglasak na kritično socijalno učenje. U prošlosti evaluacija se fokusirala više na odgovornost Dakle, bio je naglasak na tome da se vidi da ste proveli evaluaciju, a nije bio toliko naglasak na tome da se nešto doista naučilo. A odgovornost bez učenja je ograničena odgovornost. Jer ako vi samo, ako znate da je obučen određen broj ljudi, da se odvelo toliko i toliko aktivnosti na različitim lokacijama, to je u redu, ali a ako ne možete reći što se promijenilo kao rezultat svega toga, onda je to zapravo jedan e, nedostatak. Potrebna je sustavnija analiza javne svijesti i razumijevanja. I iako su procedure u velikoj mjeri pojednostavljene, feedback koji smo mi dobili E, nam pokazuje da je poželjno još dodatno pojednostaviti e, upravne postupke za korisnike sredstava i to koliko je god moguće u okviru postojećih pravila i propisa. Ali naglašavam da postoji jako puno dokaza da komisija ide u dobrom smjeru, međutim ne možemo zapravo vidjeti E, kako će to na kraju ispasti jer IPA 2 je tek u ranoj fazi provedbe i ne možemo nužno očekivati u ovoj fazi e, neke dokaze odnosno vidjeti kakvi su ishodi. Eto toliko od sada za mene. Kao što, od mene, kao što sam rekao, još radimo na ovome i glavni zaključci zapravo će se vjerojatno promijeniti do kraja razdoblja. Hvala für die Generaldirektion NIR. Za koordinaciju IPA iz glavne uprave NIR riječ dobiva Andrej Lis, izvolite. Thank you very much, uh, very much Mrs. Chair. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici parlamenta. Kao prvo, dopustite mi da se ispričam u ime gospođe Kalavere, koja je naša direktorica za Zapadni Balkan i koja je htjela biti danas s vama, eh, ali nažalost zbog konflikta u terminima nije to moglo učiniti, te me zamole da ju ovdje zamijenim. Pokušat ću biti kratak. Hvala na svim ovim već informacijama što meni olakšava život, već ste mi olakšali rad, jer ste već do toga pokrili. Dopustite da se možda pomalo vratim na razliku između e, programa država i e, programa sa više država. Jedno od je to koji je učinkovitiji pristup, dakle taj nacionalni pristup ili pristup sa nekoliko država. Neću više, e, puno toga reći o programima za pojedine države, jer većina država korisnica sredstava iz IPA su dobro upoznate s time, ali možda ti programi za više država nisu toliko mnogo poznati među vama jer, ih se, eh, im se upravlja centralno ovdje iz Brisela. Dakle, imamo 70% pružena pomoći i eh, upravo za te programe i tu eh, govorimo o onome što je potrebno u privatnim sektorima, to se u indikativnim strateškim dokumentima definira, to se trenutno priprema, imamo i strateški dijalog sa parlamentom vezano s to koje, koje smjerove bismo trebali imati u idućih nekoliko godina programi e, za države imaju jako osjećaj vlasništva jer te države same pripremaju prijedloge za programe i ti prijedlozi moraju biti dosljedni sa onim sektorskim prioritetima koje smo iznijeli u strateškim dokumentima, ali moraju se baviti i temeljnim pitanjima vezimo sa strategiju proširenja, to je dakle vladavina prava, temeljna prava, osnaživanje demokratskih institucija, uključujući naravno i reformu javne uprave, gospodarski razvoj i konkurentnost. Programi e, za više država su dosta važni u okviru IPA programa. Ako se sjećate, prije nije bilo nikakvih takvih programa, a sada čine već 25-30% svih programa, jer ta dimenzija regulne suradnje i pomirenja je vrlo važna kada govorimo o ovom trenutnom razdoblju e, proširenja. Ti programi se osmišljavaju tako da nadopunjavaju programe za pojedine države i e, samo se tiču e, nekih područja u kojima je potrebna jasna regionalna suradnja ili horizontalna suradnja kako bi se riješila neka prekogranična pitanja ili kako bismo imali harmonizirane pristupe među državama ili kako bismo uspostavili mreže stručnjaka ili financirali nekakve regionalnu infrastrukturu. I naravno da tu trebamo imati veliku dosadnost između programa e, za pojedinu državu i programa za nekoliko država i zbog toga su svi dionici uvijek uključeni u redovite sastanke. Što se tiče priprema tih programa, imamo kontaktne točke, koordinatore za IPU u pojedinim državama koji se bave svim pitanjima vezanim uz obje te vrste programa. Imamo četiri osi intervencija što se tiče programa za nekoliko država i samo ću kratko se na njih osvrnuti. Kao prvo, horizontalna podrška sektorskim politikama i reformama. Tu se radi o ekonomiji e, razmjera gdje pokušavamo pružiti savjet različitim državama kada se radi o izradama politike, e, statistička suradnja koja se temelji na dokazima ili kada im pomažemo da, u izradnji nacionalnih politika. Što se toga tiče, jasno je da možemo postići ekonomiju razmjera ako e, radimo sa istim pružiteljima usluga i primjerice e, podržavamo OECD, Međunarodni monetarni fond ili Svjetsku banku e, koji, također isto tako organizacije pružaju savjete tim državama. Koristimo ta sredstva za horizontalne aktivnosti poput doprinosa programu Erasmus+, što je nešto u čemu države rado sudjeluju Slično je kad se radi o civilnom društvu, o podršci medijima. To je nešto što organiziramo na centralan način sa e, delegacijama EU na terenu, zajedno sa nacionalnim tijelima kako bismo se pobrinuli da se jednaka pažnja posveđuje predstavnicima medija i civilnog društva. Zatim regionalne strukture i mreže tu postoje mnoge takve inicijative, samo da spomenem nekoliko njih. Tu se radi u biti da, o tome da se izmene najbolje prakse među državama. Tu se radi o političkoj suradnji i regionalnoj suradnji koji se financira iz programa IPA. Što se tiče reforma javne uprave, tu podupiremo eh, objekte u kojima se školuju javni službenici pomažemo tu diljem zemlje, zatim vladavina prava, to je od ključne važnosti, primjerice e, mreža tužitelja gdje imamo razmjenu među tužiteljima koji mogu e, onda se baviti na učinkoviti način organiziranim kriminalom, e, trgovinom ljudima ili različitim vrstama krijomčarenjima u regiji, transport, okoliš, olakšanje trgovine, cefta, koju što podržavamo. Podržavamo svu suradnju što se tiče ruralnog razvoja, tu imamo mnoge inicijative i mogu odgovarati na pitanja ako ih bude. Zatim imamo ulaganja na regionalnoj razini, Države su suočene sa velikim problemima što se tiče povezanosti među njima samima, a trošak tih ulaganja po glavi stanovništva najvjerojatnije je e, viši e, na području e, Zapadnog Balkana nego u ostatku Europe, te stoga postoji potreba za koordinacijom. Imamo dakle tu jasnu potrebu da se ulaže u ključne projekte sa regionalnom dimenzijom u povezanost između korisnika sredstava IPA i e, država članica Srpske unije primjerice ili kada se radi o konkurentnosti, borbi protiv klimatskih promjena i drugome. Glavni alat za pružanje pomoći je investicijski okvir za Zapadni Balkan, svi ste vjerojatno čuli za to. S jedne strane to je izvor sredstava iz europskog proračuna, ali to je isto tako i velika platforma za koordinaciju donatora sa međunarodnim financijskim institucijama, eh, IBRD-om eh, i drugima koji su sastavni dio toga, u suradnji sa nacionalnim bankama eh, iz tih država i većina novih država članica sudjeluje upravo u toj platformi što nam omogućuje da Eh, okupimo tu sredstva iz Europske unije, eh, da imamo i eh, ekspertizu kako bismo financirali neke vrlo važne projekte. Dakle, ulažemo u projekte, ali isto tako podržavamo i različite posvećene fondove u smislu ulaganja u okoliš ili fondove za razvoj poduzetništva, primjerice instrument za olakšanje ulaganja u inovacije ili e, mala i srednja poduzeća. Njih podržavamo i mikropoduzećima također. Imamo inicijativu koja je krenula iz e, Zapadnog Balkana, ali e, s kojom sada se bavimo i u cijeloj toj regiji. Zatim imamo tu prije svega programe za prograničnu suradnju, koji su tu kako bismo promicali dobrosusjedske odnose između država članica Europske unije, te država u toj regiji i između samih država u regiji. Dakle, jedna od zajedničkih glavnih eh, krovnih tema svega toga je pomirenje i ostvarivanje dobrosusjedskih odnosa. I to je zapravo sama srž toga što pokušavamo učiniti sa svim ovim našim vrstama programa koje sam spomenuo. Rad u civilnom društvu, eh, prekogranična suradnja, povezanost i tako dalje. Samo nekoliko primjera vezano to što je za nas doista vrlo važno, ali postoji mnogo toga više. Dakle, da podržimo e, prijelaz na e, okvir pravde, različite inicijative podržavamo, primjerice mehanizam e, za međunarodne kaznene sudeve, potičemo povjerenje putem toga da se riješi pitanje raseljenih osoba, e, dakle njima se pokušava ustupiti e, e, mjesto za stanovanje. Što se tiče ekonomskog upravljanja, tu podržavamo programe za ekonomsku reformu koji se dizajniraju i zatim se koriste kako bi se podržali svi programi na lokalnoj razini Radimo isto tako i na uspostavi programa poput e, prometnih mreža ili projekata u smislu energetike, gdje zapravo imamo sada i e, sporazume koje se sklapaju među državama e, koje žele surađivati. Imamo 700 milijuna eura koje smo uložili do danas u ceste, željeznice i energetiku gdje smo dobili onda 2,4 milijardi eura još dodatnih sredstava na temelju toga kao učinak poluge. Imamo pilot projekte, uložili smo 83 milijuna eura u prošlom razdoblju za vrlo male programe isto tako. Imamo devet programa sa devet područja. U svakom području imamo 1,2 milijuna eura otprilike. I dakle, vrlo je teško sa tako malim fondovima onda imati mjerljive rezultate i učinke. Ali važno je vidjeti e, rezultate iz evaluacija do kojih je već došlo, samo da spomenem nekoliko njih. Dobar odgovor na ovakve e, programe prekogranične suradnje. Mnogi pripremaju te projekte, uključeni su to, većina lokalnih tijela su krenula s time da e, unutar općina stvore relevantne odjele upravo za upravljanje ovim sredstvima, smatraju da je to važno za njihov razvoj. Zatim vidljivost, to su jedini fondovi koji su dostupni u prekograničnim područjima i gdje imamo i e, veoma lokalne organizacije koje na terenu, koje imaju izravne koristi od toga. To ima jasnu europsku dodatnu vrijednost, dakle bez financiranja prekogranične suradnje od strane Europske unije, jednostavno bi došlo do prekogranične suradnje na tim područjima i možemo vidjeti da su ti projekti pokrenuli prekogranične veze i prekograničnu suradnju ne samo između ljudi, između organizacija civilnog društva, već isto tako između organizacija civilnog društva i lokalnih tijela vlasti koji su zajedno počeli surađivati na zajedničkim programima. Nekoliko primjera jer mi pokrivamo nekoliko različitih tema koje su važne tim lokalnim tijelima, tim lokalnim općinama, primjer ruralni razvoj, okoliš, kulturne aktivnosti. Tu imamo primjer inicijativa za kulturne mreže, to je vrlo važno. U IP1 smo imali 39 takvih projekata od vrijednosti od 7 milijuna eura s kojima smo uspjeli uspostaviti inicijative kulturnih mreža i podići svijest o važnosti kulture, i kulturnog nasljeđa i imate tu sada i u e, e, jedan primjer te publikacije koju smo izdali u lipnju. Zatim suradnja, prekogranična suradnja na području turizma. Mi smo vi u Dinariku sponzorirali djelomično, zato ste vjerojatno svi čuli. To je djelomično financirano iz programa o prekograničnoj suradnji, dakle da se diljem područja Zapadnog Balkana od eh, Hrvatske preko Bosne i Hercegovine, preko eh, Crne Gore eh, sve do juga Zapadnog Balkana osnuje jedna staza za pišačenje koje vodi kroz predivnu prirodu Nekoliko zaključnih primjedaba, što je dakle najučinkovitije i što donosi e, više dodatne vrijednosti. Programi za jednu državu ili programi za više države. Tu odgovor nije jasan jer su tu ciljevi drugačiji, to se nadopunjuju. Dakle, vidimo da dolazi do veće regionalne suradnje kad se radi o programima za više država, a kod programa za jednu državu se radi o detaljnim programima na razinima država imamo veću brzinu, veću fleksibilnost eh, obično kada imamo program sa eh, više država jer se onda to sve odvija iz Brisela, upravljanje je centralizirano. A kada imamo program za jednu državu imamo drugačije uvjete, što znači da trebamo uspostaviti složenije strukture na lokalnoj e, razini kako bismo provodili i pratili programe i isto tako treba izgraditi konsenzus oko toga kako treba izgledati program, a za to je potrebno više vremena u pojedinoj državi. Ali ključna riječ je komplementarnost, da su uključeni u to svi dionici i to je ono što pokušavamo postići, ne samo tehnički gledano što se tiče provedbe tih fondova, već isto tako i tako da uspostavimo jasnu poveznicu između svega toga, e, s jedne strane i političkog dijaloga, s druge strane kojeg vodimo sa državama na svim razinama, dakle kako na nacionalnoj razini, tako i na regionalnoj razini. Hvala. Hvala još vas trebam, zato što zapravo imamo ovaj sastanak danas, zato što želimo znati zašto postoji toliko malo suradnje među državama Zapadnog Balkana. Dakle, zašto ne postoji zajedničko gospodarsko područje, zašto se tu ciljano ne rade stvari za koje smatramo da su važne za te same države da bi mogle e, dovesti do osvajanja gospodarskog rasta i uzleta. To su naše pitanja. Vi ste me sada zapravo na neki način otrijeznili zato što vidimo da novac koji se na za to je mali u iznosu. Dakle, što misle da možemo dobiti od te preogranične suradnje, osim toga da je naravno važno da se ljudi upoznaju sa obje strane granica, jer to vrijeme kada, to, kada, su, one bile, kada su oni bili okupljeni u jednoj državi možda nije toliko e, davno. Zašto dakle komisija više ne ulaže u recimo promet bez viza u jedno zajedničko ekonomsko područje kako bi to bio jedan predkorak e, u smislu približavanja Europskoj uniji. Jer to je ono što bi se trebalo događati tamo jednom kada te države pristupe Europskoj uniji, a to bez toga neće uspjeti. Dakle, molim vas da se na to osvrnete. Hvala. Što se tiče programične suradnje, tu smo imali malo financijskih sredstava na početku jer nije u tim državama uopće postavila struktura prije nego što smo mi pokrenuli te procese. Slično i što se tiče država članica Europske unije. Morate imati upravljačka tijela za to, morate imati e, zajednička upravljačka vijeća, zajednička tajništva među tim državama, strukture za to. I to smo napravili u PIBRO 1, to je dakle bila ta pilot faza i to sada želimo proširiti u fazi IPA 2. Moja kolegica iz glavne uprave Regio će spomenuti da imamo 83 milijuna u IPI za pojedine države, ali naravno imamo još i više što se tiče e, samih država IPA i susjednih država Europske unije. A što se tiče trgovine unutar te regije, to je nešto što se doista sada radi. Spomenuli ste e, regionalno gospodarsko područje. To je nešto što je nama visok prioritet i mi sada podržavamo rad e, regionalnih centara koji na tome rade. Imamo tu e, nekoliko aspekata, mobilnost ljudi, e, digitalizacija je sasvim dio toga primjerice sve različite mjere s kojima možemo olakšati provoz, olakšati postupke na granicama u smislu carina. To je ono što pokušavamo napraviti i to je jedan ključni aspekt kojeg provjeravamo i kada gledamo individualne reforme programe pojedinih država. Dakle, da vidimo da ono što je neko preuzeo kao obvezu na regionalnoj razini, da se isto tako onda i na lokalnoj razini preuzme. Jednostavna činjenica da smo krenuli s tim procesom već zapravo pokazuje na to da je s time došlo do povećanja trgovine unutar te regije. Nemam ovdje brojke pred sobom, ne bih htio pogriješiti, ali od kad je krenuo taj proces došlo je do značajnog porasta e, trgovine unutar regije. To je naravno nešto što je neophodno. Jučer je predsjednik vlade Srbije primjerice rekao da je trgovina sa Bosnom i Hercegovinom za Srbiju važnija od trgovine sa Rusijom, Kinom i Turskom e, zajedno. To je doista ono što želimo razviti i što želimo da se razvije u okviru prekogranične suradnje. Hvala. Papadanduras iz Grčkog parlamenta. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja sam predsjednik Stalnog odbora za gospodarska pitanja Izgračkog parlamenta, da želim reći da smo mi čvrsti i stabilni što se tiče našeg stajališta i da imamo jasno stajalište u smislu da smo jasno za prekograničnu suradnju na cjelokupnoj regiji Zapadnog Balkana, uključujući i što se tiče financijskog programiranja i programiranja za upravljanjem europskim fondovima. Imali smo priliku raspraviti o tim pitanjima, o tim specifičnim pitanjima već, već na regionalnoj konferenciji gdje smo sudjelovali kao predstavnici Grčkog parlamenta. Imali smo primjerice inicijativu za veliku jonsko jadransku regiju i cijelu suradnju vezano uz države na, na Crnom moru. Jasno je da učinkovitost tog rada dovodi do toga da imamo onda povoljno okruženje za regionalni razvoj. Ali tu imamo i značajne izazove koji dovode do kašnjenja, do kojih dolazi zbog dosta velikih problema poput Eh, onih problema do kojih često dolazi na tom području Zapadnog Balkana. Na eh, regiji Balkana su nam potrebni veliki projekti i mislim da se s nekim od njih već krenulo. Primjerice, krenulo se s modernizacijom eh, cestovne mreže na području Balkana i e, sa tome da se to poveže sa prometnom mrežom Grčke. Postoje i druge točke koje su važne, ali mislim da bismo se trebali bolje upoznati i sa drugim raznim elementima koje ćemo najvjerojatnije čuti od komisije. Primjerice, što se tiče ulaznih e, portala e, prema Turskoj, prema Makedoniji. To je nešto zbog čega će doći do jednog povoljnog okruženja i za ruralni razvoj. Za Zapadni Balkan dakle, moramo imati specifičan pristup što se tiče razvoja kohezije, i upravo to je i cilj sudjelovanja Grčke u takvim projektima. Razvoj Zapadnog Balkana je nešto što je bilo i u samoj srži konferencije koju je naša vlada prošlo proljeće organizirala u Solunu. Imali smo i e, sastanak na vrhu između Bugarske, Rumunjske i Grčke i tamo je predsjednik vlade Grčke upravo jučer sudjelovao u tome, te je to bio i prvi put da je Grčka pozvana na sastanak e, jedne vrlo važne organizacije, da je poslala članom jedne vrlo važne organizacije za područje Zapadnog Balkana. Tu se naime radi o belenskom procesu. Dakle, imamo to financijsko programiranje za razvoj Zapadnog Balkana koji se tiče E, Srbije i Makedonije. Tu je vrlo važno da se svi ujedinimo kako bismo ostvarili te ciljeve razvoja s kojima nećemo olakšati samo uvjete života naših sugrađana, već s kojima ćemo također i ostvariti taj cilj kohezija. To je nešto što nam je hitno potrebno. I čini se da je to i smisao onog povijesnog sporazuma kojeg smo skopili u Grčkoj, a naravno to se odnosi i na Albaniju. Želimo e, prekograničnu infrastrukturu s tom državom poboljšati i isto tako poboljšati i e, poduzetničko okruženje. E, dame i gospodo, Grčka je jedno čvorište vezano uz sigurnost, uz razvoj, uz blagostanje. Nažalost, regija Balkana ima vrlo tužnu povijest. Prvi svjetski rat je krenuo sa tog područja. Ne smijemo zaboraviti na pojavu nacionalizma i populizma. Te Europska unija ne bi trebala se ponašati kao čisti računovođa prema tim novim politikama s kojima želimo jačati Zapadni Balkan. Trebamo imati na umu globalnu sliku, povijesnu sliku trebamo poboljšati situaciju u toj regiji i potaknuti pozitivne trendove. Razvojni fondovi koje su kolege naveli za energetiku, za digitalizaciju, za infrastrukturu i tako dalje, e, moraju se odraziti isto tako i na regionalnoj nacionalnoj razini. Primjerice, e, industrijske i gospodarske komore, jesu li Jesu li one uključene u sve te inicijative? I što je sa lokalnom i regionalnom povezanošću? Sporazum kojeg sam spomenuo gdje su se sastali Alexis Cipras i gospodin Zaev, dakle sporazum iz Prespesa. To je vrlo lijepo mjesto, ali to je mjesto koje je suočeno sa velikim okolišnim izazovima. U okviru te strategije možemo govoriti i o inovacijama, o znanstvenoj zajednici. Naravno da trebamo razgovarati o pitanjima vezanim uz migracije i e, izbjeglice. Sjeverna Grčka može postati pokretačka snaga za razvoj cijele te regije. Ali Europska unija ne smije kasniti. Europska unija treba pokazati malo više entuzijazma za to. Rekli ste, gospođo predsjednice, vrlo je dobro da se ljudi bolje upoznaju, ali to nije dovoljno. Europska unija ne bi trebala kasniti, trebala bi pokazati više lana, više entuzijazma, jer bi moglo doći do jednog e, vakuma na području Zapadnog Balkana kojeg bi mogle druge sile onda popuniti. To su već neki kolege i rekli, oni su već aludirani na to. U okviru Belenskog procesa gospođa Federica Mogherini je jučer rekla da sporazum iz Prespe između e, Grčke i Makedonije, da je to vrlo važno, nešto vrlo važno što svakako treba poduprijeti. Hvala. Hvala vam, mi ćemo pokušati primiti na znanje sve što ste rekli, uzeti to k srcu, ali mi smo samo skromni mm, kontrolori, dakle koji e, nadziru proračunska pitanja. sada bih onda možemo naravno e, izmijeniti neke pozitivne e, prijateljske riječi. Hvala. Svakako, upravo zato sjedimo ovdje. A sada kolega Peterle, izvolite. Puno hvala, ja ću govoriti na slovenskom. Nedavno sam e, se upravo bavio zemljama Zapadnog Balkana i predan sam tom radu na tom području. Drago mi je zato da se održava ovo saslušanje na kojemu raspravljamo o programu IPA, jer to je najvažniji instrument za implementaciju europske perspektive za zemlje ove regije. Neću sada ulaziti u detalje, već ću samo iznijeti nekoliko općenitih komentara, spomenuti neka načela koja su od važnosti. Ne smijemo govoriti o troškovima, već trebamo razmišljati o ulaganjima u budućnost Europske unije kada raspravljamo o fondovima. Moramo biti svjesni strateških ulaganja koja dolaze iz ovih fondova. Govornik iz Grčke je već e, naglasio upravo taj aspekt. Želimo li ojačati međusobno razumijevanje i e, povjerenje, potrebni su nam dobri rezultati i transparentnost. jedno i drugo je krucijalno za e, europsku perspektivu zemalja u toj regiji. A sada što se tiče nekih detalja, Moram reći da e, sam iznimno zadovoljan prezentacijom u kojoj e, je rečeno da se treba pojednostaviti administracija i administrativne postupke. E, to je istina, to se odnosi i na države članice Europske unije. Ako uspijemo pojednostaviti te administrativne postupke, onda ćemo automatski i povećati transparentnost. I na zadnje, ali ne i najmanje važno, ne želim eh, sada previše zvučati pedagoški, ali želim reći da zemlje Zapadnog Balkana, kandidatkinje za ulazak u Europsku uniju, ne pregovaraju samo s Briselom kao cjelinom, već moraju uvjeriti i pojedinačne države članice i moje iskustvo pokazuje da e, su uvijek dobrodošli projekti koji naglašavaju želju za suradnjom unutar zemalja, između zemalja, između zemalja kandidatkinja i država članica Dakle, rezultati takve suradnje su uvijek dobrodošli jer e, regija Zapadnog Balkana je poznata po polarizaciji, po razlikama iz prošlosti i moja je iskrena želja da svi doprinesemo e, jačanju europske perspektive ovih zemalja i to kroz korištenje europskih fondova. Hvala mi. A sada je gospodin Memedi još jedan puta zatražio riječ, a potom ćete vi dobiti riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa. Gospođo predsjedateljice, hvala gospodinu Akermanu na sjajnoj prezentaciji. I također želim zahvaliti gospodinu Peter Levu na riječima ohrabrenja koje su se odnosile na Zapadni Balkan. Ja ću se fokusirati na vidljivost, na rezultate i ishode i tu mogu reći dvije stvari. Prvo, sada govorimo o svojoj zemlji i mislim da ako... E, dakle, e, Republika Makedonija je potpisala sporazum sa Bugarskom o dobrosusjedskim odnosima. Ako to možemo pripisati CBC-u preko graničnoj suradnji, onda bih rekao da smo napravili jako puno toga po pitanju vidljivosti. Dakle, ako to možemo pripisati povijesnom sporazumu iz ako, e, ako je povezni sporazum sa Grčkom možemo pripisati prekograničnoj suradnji, onda bi to također bio još jedan sjajan posao koji smo obavili. Spomenuli ste 83 milijuna, da to nije dovoljno, to svakako nije dovoljno, ali ako e, se prekograničnoj suradnji može pripisati zasluga za to što su se Bugarska i Grčka složile, to bi bila sjajna stvar i zamislite što bi tek bilo kada bi se takav iznos još dodatno e, povećao kao drugi fondovi IPA. S druge strane želim reći nešto što je zapravo zabrinjavajuće od onoga što sam sada rekao. Kako bi EU fondovi bili vidljivi na Zapadnom Balkanu, kako bi se vidjeli rezultati i kako bi se vidjeli ishodi, što god to značilo, mislim da i vi i mi skupa moramo jako e, marljivo i brzo raditi. Zašto? Zato što druge zemlje, bilo da je riječ o istočnim zemljama ili bilo kojim drugim zemljama s Bliskog istoka, te zemlje su puno brže od vas, puno su brže od nas i mislim da od raspada Jugoslavije su te zemlje puno uspješnije nego što smo mi uspješni. I nevladine udruge u mojoj zemlji dobivaju podršku već 25 godina. I te nevladine udruge koje, udruge koje financiraju blisko istočne ili istočne zemlje, bilo Rusija, bilo, koja druga zemlja, mogu vam iskreno reći da su e, puno uspješnije na Zapadnom Balkanu od e, EU zemalja. Dakle, bilo da je riječ o pojednostavljenju svih tih fondova ili o nečemu drugome, mislim da mi moramo mislim da moramo brzo i naporno raditi kako bismo prevladali te poteškoće i kako bismo zapravo povećali vidljivost EU fondova u na Zapadnom Balkanu. Nadam se da sam bio jasan i doista je važno, moj kolega iz Grčke je to rekao, moramo doista biti brzi i slažem se u potpunosti da smo nestrpljivi, da se želimo što prije pridružiti Europskoj uniji, iako postoje kriteriji koje trebamo ispuniti, a onda ćemo se moći pridružiti Europskoj obitelji, ali vi nas morate malo pogurati da budemo brži jer mi smo spremni. Hvala. Hvala. A sada gospodin Mateljan iz Hrvatske. Izvolite imati riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. ja ću nastojati biti brz jer u osam sati me očekuje jedno važno događanje koje doduše nije ovaj, političko već je sportsko. E, kad govorimo o alatima, znači o prekograničnoj suradnji kao jednom vrlo važnom alatu, e, nada se je taj alat važan prije svega za senzibilizaciju građana, za one benefite koje donosi članstvo Europske unije. Iz tog razloga smatram dakle da bi trebalo upravo ovaj programe prekogranične suradnje ovaj, fokusirati na suradnju između država članica i država kandidatkinja. E, premda je dakle taj novac koji se ulaže u prekograničnu suradnju to su projekti male vrijednosti, relativno male vrijednosti, pogotovo u onom segmentu koji se odnosi na infrastruktura, to je zapravo najvidljivije. Ti su, ovaj, ti su programe ti su projekti izuzetno važni, izuzetno su vidljivi upravo na lokalnoj razini. E, Hrvatska ima izuzetno dobro iskustvo dok je bila država kandidatkinja u prekograničnoj suradnji sa e, Slovenijom i sa ovaj, Mađarskom. Osobno sam provodio čitav niz prekograničnih projekata sa susjednim slovenskim općinama i zapravo smo tu naučili mnogo, mnogo, mnogo o ne samo funkcioniranje Europske unije, nego smo se naučili o tome zapravo kako biti transparentni, kako biti ovaj, nekorumpirani. Naime, upravo ovaj, e, te famozne procedure kojima, ovaj, koje ne vole lokalni čelnici, kojima se, oni koji imaju, kojima se diže kosa na glavi zbog tih procedura, a upravo su te komplicirane procedure dovele do toga da su napokon lokalni čelnici počeli shvaćati javnu nabavu ozbiljno, da su počeli shvaćati svoje obaveze ozbiljno i zapravo na taj način povećali transparentnost svojih proračuna, svojih investicija i na taj način smanjili ovaj, korupciju prije svega na lokalnoj, na lokalnoj razini. Kad govorimo o projektima prekogranične suradnje i o Zapadnom Balkanu, onda je tu izuzetno važna dimenzija dobrosusjedskih odnosa, odnosno prevladavanja traumatične zajedničke prošlosti. Naime, dakle, konkretni projekti upravo će pomoći tome da, kako se to kaže, from bottom to up, dakle, da od samih građana koji će e, konkretnim projektima vidjeti, dakle, da ovaj europski novac, europski projekti mogu dovesti do toga da je njihov život konkretno bolji, da je njihova kvaliteta života u njihovom gradu, u njihovom selu bolja, dakle, da će takvi projekti dovesti do prožimanja e, zajedničkih interesa i da će samim tim prisiliti, dakle, građani svoje vlade i svoje parlamente parlamente, dakle da grade i oni takve dobrosusjedske, dobrosusjedske odnose. I na kraju možda htio bih još nešto reći o, o programima e, tehničke pomoći, odnosno o twinning projektima. E, naime, ako a, e, iko na Zapadnom Balkanu ima dovoljno kapaciteta za provoditi takve projekte, onda je to Republika Hrvatska i to iz više komparativnih razloga. Naime, ali ovaj, nije to samo jezik, dakle nije to samo da mi se dobro razumijemo međusobno, vi možete naučiti strani jezik, međutim to još uvijek ne znači da vas taj čovjek razumije. dakle, dolazimo iz istog iz iste bivše države skoro, pa svi dolazimo iz istog sustava, dijelimo iste probleme i zapravo imamo ista, ista ovaj, rješenja. Međutim, ovaj, s obzirom na kriterij ovaj, iskustva, Hrvatska, ne samo Hrvatska, ne može ili rijetko da može biti voditelj projekta bez obzira koliko imala kvalitetan program jer da biste vodili jedan takav projekat morate imati iskustvo u vođenju, a ukoliko ovaj, ga ne možete voditi, ne, ne možete imati iskustvo i tu je zapravo onda krug naravno zatvoren. Mislim da to nije dobro prije svega za a ovaj, Europsku uniju, odnosno nije dobro za države kandidatkinje, jer najvažnije je da zapravo da upravo najkvalitetniji programi budu programi tehničke pomoći. Hvala vam lijepo. Ja, vielen Hvala vam na vašim komentarima koji su nam jako važni. Važno nam je dobiti povratnu informaciju. Sve ima prednosti i mane. I moram reći da se doista slažem s vama u velikoj većini stvari. A sada gospođa Angelova iz Bugarske. Izvolite, imate riječ. Thank you, Madam um, Hvala vam. I hvala što ste organizirali ovaj događaj. Mislim da je on izuzetno važan prije početka. Želim reći e, da po mojem mišljenju uspješna ekonomska integracija regije Zapadnog Balkana s Europskom unijom e, bit će moguća jedino ako imamo veću povezanost ulaganja u Zapadni Balkan su ulaganja u Europu. I izjavu bih sada nastavila na bugarskom, ako bi to bilo moguće. učastje v programite za teritorijalno Bugarska jako cijeni sudjelovanje u uh, programima prekogranične suradnje. U tim programima nam se nudi mogućnost da izradimo stabilna dugoročna partnerstva sa drugim državama na Zapadnom Balkanu i u okviru tih programa se Bugarska usredotočuje prije svega na sve ono što se tiče uh, zajedničkih izazova koje imamo u tim državama kako bismo pomogli zemljama kandidatkinjama da se što bolje pripreme na članstvo u Europskoj uniji. Teritorijalna suradnja jedan je od glavnih elemenata za svaku državu koja je kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji. Moramo se usredotočiti na e, tu interpovezanost u regiji. To je od ključne važnosti za integraciju tih e, država Zapadnog Balkana za poboljšanje regionalne suradnje, što će nam omogućiti onda i lakše slobodno kretanje ljudi e, i dobara. Kao i poboljšanje okoliša. Radim uskoj suradnji sa drugim državama iz te regije i u okviru drugih mehanizama, primjerice kada se radi o E, tome da stalno nalazimo dobre sinergije. Imamo i makrostrategiju Europske unije za e, Dunavsku regiju primjerice. Glavni cilj te makrostrategije je to da se ta regija integrira s Europskom unijom i tu imamo 14 država koje sudjeluju u tome, a među njima ima tri države sa Zapadnog Balkana. mi pokušavamo poduprijeti taj proces pristupanja tih država i vidimo da je važno da se usredotočimo na to prijelazno razdoblje između statuta e, zemlje kandidatkinje, statusa zemlje kandidatkinje i statusa države članice. I stoga je bitno da se za to stave na raspolaganje određena financijska sredstva iz e, dakle, programa IPE u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira. kako bismo postigli e, uspješno pristupanje tih u Europsku uniju, trebamo e, mnogo bolje u tim državama kandidatkinjama iskomunicirati različite izazove, različite probleme koji se pojavljuju. I isto to se tiče država članica. Naravno da je to prije svega na vladama tih država zapadnog Balkana. Dakle, one su te koje moraju e, se više potruditi kako bi bolje iskomunicirali svoje strateške e, ciljeve u smislu pristupanja. Na kraju bih naglasila da kako bismo zajamčili bolju teritorijalnu integraciju tih država i bolju europsku perspektivu za te iste države, da bismo morali sa tim različitim mehanizmom, sa tim različitim instrumentima i dalje e, trebali nastaviti u smislu dobre teritorijalne suradnje i da naravno to se tiče kohezijske politike Europske unije gdje se radi o tome da se smanje razlike između različitih regija. Hvala. Hvala vam na ovom komentaru iz jednih najmlađih država članica. Sada bih dala riječ gospođi Komić iz Srbije. Izvolite. Thank you. Gordana Čomić, Deputy Speaker, National Assembly of Serbia. Gordana Čomić, kao i... Bit ću, pokušat ću biti što je kraća, kraća, što je moguće i s vama podijeliti kako možemo zajedno pronaći najbolji mogući odgovor na očito pitanje ove rasprave, a to je vrijednost novca e, europskih poreznih obveznika. Koja je vrijednost tog novca našoj regiji? Je li to vrijedno? Pa ne znam. A moja, moja izjava ne znam se temelje na financijskim e, kontrolama. Kada pogledam financijske kontrole koje su uspostavljene u Srbiji, a obavili smo jako puno toga, onda imamo institucije koje se bore protiv, zlouporabe europskog novca. Imamo sposobne, sposobne ljude koje koriste europski novac i očito je došlo do poboljšanja općeg strateškog pristupa u srpskoj politici koja se fokusira na regionalnu suradnju na rješavanje jako teških, jako teških povijesnih e, povijesnih pitanja u toj regiji. Međutim, unatoč tome, pitanje je zašto i dalje postoji tako malo suradnje, a s druge strane europski fondovi, iz europskih fondova dolazi novac. Zašto taj novac ne proizvodi veću suradnju? Ja živim u toj regiji, volim tu regiju, i najlakši odgovor je ne znam zašto se to događa. E, i to je, moj, to je moja ekstremna reakcija. Mislim da oklijevamo preuzeti odgovornost za svoju budućnost. Oklijevamo preuzeti odgovornost nad regijom. Pokušavamo riješiti svoje probleme e, ali prebacujemo odgovornost eh, i nadamo se, čekamo da nam Europska unija ponudi rješenja, jer vam često eh, lažemo, kažemo da ste ljepši od nas, da ste pametniji od nas. A zašto? Zapravo ne, ne preuzujemo odgovornost nad regijom, pa dug je popis pitanja koja su zajednička za regiju, i to je u skladu sa vašim pitanjem zašto postoji tako slaba suradnja, a toliko je novca koje su europski porezni obveznici voljni dati našoj regiji da poboljša prekograničnu suradnju, da da tehničku pomoć i da ljudima osobno pomogne da se ulaže u infrastrukturu, u škole, u edukaciju, u zdravstvo, u sve ono što nam je važno. Drugi dio odgovora jest što mi zajedno nismo uspjeli reći je li li volja za zajedničkom suradnjom, postoje li dakle, institucije za kontrolu, postoje institucije za kontrolu sredstava. Zašto, zašto to sve nije vidljivo? Zašto to nije popularno? Zašto ne možete u anketama dobiti odgovor da je u Srbiji Rusija ta koja ulaže. Oni ne ulažu nijedan euro, a percepcija ljudi je takva. Dakle, percepcija ljudi nije u skladu sa e, novcem koji se dobro troši i kojim se dobro upravlja. Ne govorimo o zlouporabi fondova, to je drugo pitanje, to se događa, i znamo da se događa. Dakle, mene, evo što mene brine, zašto nismo dovoljno hrabri da preuzmemo odgovornost nad onime što se događa u našoj regiji. Zašto nam na sastancima trebaju moderatori, bilo da je to Europska služba za vanjsko djelovanje ili partneri iz Europske unije koji žele podijeliti s nama svoje znanje, koji žele, doista nam žele pomoći da uštedimo vrijeme, da se razvijemo ranije nego što bismo se razvili bez Europske unije. Ja nikada neću prestati vjerovati u vrijednost i ljepotu europske ideje. I voljela bih eh, da se Evropljani zajedno sa mnom sjete i prigrle europsku ideju, projekt mira. Mi u regiji se zalažemo za uspjeh i do uspjeha ne može doći bez europske ideje o kojoj su prije o kojoj su sanjali e, sami osnivači Europske unije. I to je vidljivo u regiji. Zašto? Mislim da postoji ta poveznica. kako da se financijska sredstva potroše na najbolji mogući način, da ostvare najveći mogući utjecaj i kako vi u EU uniji i mi možemo zajedno reći da je to zato što ste vi dali novac poreznih obveznika i taj novac se na određeni način potrošio u našoj regiji. Ali nije riječ o novcu. To je ono što želim s vama podijeliti i nadam se da će se sada isplatiti sve ono što je Europa napravila za nas i na nama je sada da dokažemo da je vrijedno ulagati novac i vrijedno je vjerovati u nas i zajednički ulagati u zajedničku budućnost kada god se ona bude ostvarila, a ostvarit će se. Hvala. Puno hvala. Imamo još jedno javljanje za riječ, a onda ćemo predati riječ predstavnicima glavne uprave. Naši prevoditelji štrajkaju, tako da oni u 18.30 točno polažu oružje i odlaze. Pa me zanima, ima li među vama nekoga tko ne razumije engleski? Dakle, ima li netkoga tko ne govori engleski? Tko ne razumije engleski? Svi razumiju engleski? Odlično jer tada ćemo nastaviti u 18.30 na engleskom, a sada bih dala riječ gospodinu Vukiću iz Crne Gore. Izvolite. You can still speak in your language, but after... Dakle, možete govoriti na vašem jeziku, ali samo do 18.30, jer nakon toga nas napuštaju prevoditelji. Zahvaljujem se na datoj riječi. Eh, ne moram posebno da predstavljam Puno hvala. Mislim da ne moram posebno predstavljati zemlju iz koje dolazim, no mislim da naši prijatelji iz susjednih zemalja i drugih zemalja koje su ovdje danas zastupljene jako dobro znaju da je Crna Gora ipak malo drugačija zemlja razlikuje se od ostatka regije Zapadnog Balkana. Dakle, mi smo već bili posebni u bivšoj Republici Jugoslaviji i ta specifičnost se uvijek svodi na činjenicu da nas je najmanje, dakle mi smo najmanja zemlja na Balkanu. Broj stanovnika iznosi 620 tisuća prema zadnjem popisu stanovništva barem, ali vjerojatno je međuvremeno taj broj još e, se dodatno smanjio. Naravno da to ima i nekih negativnih strana što nas je tako malo, primjerice u onim područjima u kojima želimo postići nešto, a to je integracija e, kada je riječ o pristupanju Europske unije. Prije godinu dana mi smo postali članicom NATO-a i u pristupnim pregovorima smo otvorili najveći broj poglavlja, neka poglavlja su već zatvorena, a neka će uskoro biti zatvorena i mi smo bili prvi koji su počeli sa teškim e, poglavljima, a to su poglavlja 23 i 24. a osim ovih specifičnosti postoji još jedna posebnost kada je riječ o prekograničnoj suradnji. Naime, naši susjedi također nisu članovi Europske unije osim Republike Hrvatske, a Italije naravno, no e, dijeli nas Jadransko more od Italije. No, inače, naš E, geografski e, položaj nije baš neki e, veliki plus za nas i kako bi se mogli uopće upustiti u prekograničnu suradnju bi značilo da moramo susjeda tako reći ignorirati, da moramo preskočiti jednog susjeda kako bi surađivali sa onom drugom zemljom, a to nije uvijek jednostavno. Dakle, mi e, na neki način e, smo sada ustvrdili da e, presporo napredujemo na ovome putu, da nas je nekakva vrsta nevidljive ruke usporila na tom europskom putu. Govorili smo puno o fondovima, mi smo također koristili te fondove. Koliko smo pri tome bili uspješni, to će se tek pokazati. A to će se pokazati kada postignemo svoj cilj, odnosno kada postanemo članicom Europske unije. U svakom slučaju, isti uvjeti za sve zemlje Zapadnog Balkana to je nešto što je prema mojem mišljenju e, loše i neispravno zato što pri tome nisu pri tome nisu uzeti e, u obzir razlike. Ne možete uspoređivati Crnogoru sa Srbijom, jer Srbija je e, deset puta veća i jača od Crne Gore ili primjerice ne možete uspoređivati Crnu Goru sa Bosnom i Hercegovinom. Mislim da neka područja kao primjerice energetska unija da su moguća i na Zapadnom Balkanu. Primjerice Crna Gora je bila jedina zemlja koja je ispunila sve uvjete za energetsku uniju, za pristupanje energetskoj uniji. Zatim tu su još neke stvari koje moramo okončati, to su rad na poglavlju 23. i 24. poglavlju, ali kako god da sagledavate stvar, to neće biti odlučujuće na našem putu. Nakon što zatvorimo ta poglavlja, ne možemo još reći sada smo sve postigli. Dakle, ta e, slavna e, poglavlja o korupciji, organiziranom kriminalu i tako dalje, neće biti odlučujuća. Dakle, ako uzmete bilo koju komponentu i e, sagledate to sa stanovišta, da smo mi najmanja zemlja na Zapadnom Balkanu, onda ćete vidjeti da to da ti uvjeti nisu možda baš e, mjerodavni kada je riječ o nama ili primjerice zaštita okoliša. Zaštita okoliša nije moguće bez dostatnih sredstava kojima mi ne raspolažemo, a osim toga većina zemalja na Zapadnom Balkanu imaju deficit u trgovini i svi mi na zapadnom Balkanu smo više ili manje u situaciji u kojoj e, kaskamo za onih navodnih 60, navedenih 60% u mastriškom ugovoru kada je riječ o zaduživanju i mi smo jedina regija u, na Zapadnom Balkanu koja koristi euro. No, ako nemate e, valutnu moć, i ako imate vojne i policijske snage, odnosno situaciju koja iziskiva e, vojne i policijske snage, a u tome ne uspjevate, onda nismo mi sami odgovorni, jer puno toga ovisi trenutačno o Europskoj uniji, o onima koji su financijski najjači, koji su na vojnom i policijskom planu najjači. Ja sam samo e, htio iznijeti ovu ideju da bi možda bilo potrebno diferencirati između zemalja Zapadnog Balkana i mislim da je jasno da svi mi na Zapadnom Balkanu želimo postati članicama Europske unije. Hvala a sada ću to još jedan puta ponoviti, da bi bilo vrlo korisno ako biste međusobno uže surađivali, ako biste pokazali veću volju za suradnjom, jer onda bismo i mi ovdje imali osjećaj da će to biti e, uspješnica i nakon pristupanja, dakle da je Europska unija e, uspješna priča i nakon pristupanja. Dakle, e, ne možete očekivati od Europske unije da će ona riješiti vaše probleme, jer to sigurno neće funkcionirati. A sada bih dala riječ gospođi Bronovoj i ona će nas izvijestiti o projektima vidljivosti projekata suradnje. Izvolite, gospođo Bronova, imate riječ. Okay, good afternoon, uh, Hvala vam, dobar dan gospođo Gresle, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta te nacionalnih parlamenta, država članica i korisnika programa IPA. Od mene se tražilo da danas govorim o vidljivosti učinkovitosti instrumenta IPE za pretpristupnu pomoć što se tiče preogranične suradnje sa državama članicama. Čuli smo do sada dosta toga o suradnji na području Zapadnog Balkana, dakle između samih država, a ovo što ću ja reći je samo nešto što se tiče toga da pojasnim da zapravo imamo dvije vrste programa. Dakle, imamo e, s jedne strane IPA-IPA, dakle e, programa između samih tih država i s druge strane imamo programe između korisnika sredstava IPA te država članica i glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku je zadužena upravo za ova potonja. Zamolili su me da govorim o vidljivosti, i učinkovitosti i također je postavljeno i pitanje vezano u suradnju sa Turskom. Pa ću krenuti s time što ću vam prvo predstaviti kontekst e, te prekogranične suradnje s državama članicama. Samo da podsjetim na opći cilj tog programa, Dakle, ti programi e, doprinose kako proširenju Europske unije, dakle tim politikama, ali isto tako i teritorijalnoj suradnji e, Europske unije, dakle tom cilju, što je sastavni dio europske kohezijske politike. Dakle, to je kombinacija internih e, europskih politika i politike proširenja, to jest pristupanja Europske unije. Tu na prozirnice možete vidjeti e, sva područja koja pokrivamo sa deset e, programima prekogranične suradnje u toj regiji. Možete vidjeti da su područja koje smo potkrili e, područja NAC 3, dakle manje regije na području granica što nam omoguća da se usredotočimo doista na potrebe tih graničnih regija i na potencijal e, kojeg možemo ostvariti pomoću financiranja od strane Europske unije. Na sljedećoj proznici možete vidjeti popis e, svih programa sa financijskim omotnicama. E, treba znati da financijske omotnice e, prikupljamo kako iz e, financiranja iz kohezijskog fonda, tako i iz e, sredstava IPA. I imamo jednak udio jednog i drugog u svakom od programa. Kao što vidite, iznosi u tim proračunima su malo značajniji za ovu suradnje između e, država IPA i država članica, nego za suradnju između samih država korisnica IPA. Što se tiče učinkovitosti, mislim da postoji e, nekoliko karakteristika u tim programima s kojim želimo zajamčiti e, učinkovitost programa. Često smo uvjereni u to da je jedna od karakteristika koja je doista vrlo važna, ta što imamo kriterij vezan uz upravljanje i kriteriji za suradnju. Naime, kako bi jedan prekogranični projekt se mogao realizirati, uvijek možemo moramo imati partnere iz barem dvije države ehm, sa svake strane granice. Jedna, dakle, jedna je država članica, druga nije država članica Europske unije. To je preduvjet za ulaganje i realizaciju projekta. A u tom partnerstvu moramo imati jednog projektnog partnera koji se e, vodi kao vodeći partner i to je partner koji preuzima odgovornost za cjelokupni projekt. To može biti bilo država članica Europske unije, bilo e, treća država. i to regionalnim i lokalnim dionicima, dakle općinama ili predstavnicima civilnog društva, dopušta da surađuju sa općinama i e, lokalnim dionicima iz država članica u jednom ravnopravnom okviru i da se doista primjenjuju standardi i norme vezanih uz europska pravila kada se radi o e, pograničnoj suradnji. Još jedno obilježje koje doprinosi učinkovitosti je okvir za procjenu ostvarenja postignuća to je također nešto što stoji u uredbi eh, o kohezijskoj politici, u eh, uredbi o općim odredbama i to se također eh, primjenjuje i na ove programe. I s tim obilježjem jamčimo da na početku programa imamo pokazatelje vezane uz output i uz ishod. Dakle, imamo veoma jasne ciljeve vezano uz to što želimo postići s tim programima do kraja provedbe istih, kako što se tiče financijskih karakteristika, tako i fizičkih karakteristika, te se napredak e, dva put provjerava. Jednom u sredini programskog razdoblja, dakle 2019. godine, što znači nam to 500 i sljedeće godine, gdje ćemo dakle pogledati u kakvoj su fazi ti programi vezano uz ključne etape, dakle uz neke od tih pokazatelja, te onda to isto radimo i na kraju tih programa, što će biti 2023. godine. Tu ćemo još jednom pogledati kako su napredovali ti programi i što su postigli po pitanju ciljeva koje smo si zadali. Imamo i neke sankcije koje možemo primijeniti na te programe i naravno nitko ne želi da programi izgube financiranje bilo zbog pravila o opozivu sredstava, zbog suspendiranja financijskih sredstava, ali te sankcije su dakle moguće u teoriji. <coughs> Također bih citirala iz izvješća IP2 e, na sredini e, financijskog razdoblja. Tu se govorilo o dodatnoj vrijednosti za Europsku uniju e, što se tih programa. To je nešto što smo već čuli i mislim da nitko u ovoj dvorani ne može zanijekati da kod prekogranične suradnje imamo jedinstvenu europsku dodanu vrijednost jer nemamo nikoga drugoga tko financira te programe osim nas. Da sada prijeđem na pitanje vidljivosti. Podsjećam vas na to da se ti programi vode e, pod e, podijeljenim upravljanjem, što znači da imamo obveze za obje strane, dakle za države članice s upravljačkim tijelima i e, za komisiju. Ono što moraju raditi upravljačka tijela stoji u uredbi svi programi moraju sadržavati komunikacijske strategije, komunikacijske planove, moram imati e, jedinstvenu stranicu, jedinstveni portal posvećen tim programima, moram imati popis e, e, operacija koje se pomoću toga podupiru na internetskim stranicama. Ovo je samo primjer jednog takvog projekta. Mislim da se tu radi o projektu između Grčke i Makedonije. To je internetska stranica na kojoj biste trebali moći naći sve Eh, one elemente koje mi tražimo. Jedan drugi primjer jednog događaja za poticanje vidljivosti je eh, Europski dan suradnje, to se tako zove, to je nešto što smo razvili. Eh, to smo razvili putem jednog programa Interrega, što je jedan program koji pomaže dobrom funkcioniranju svih ovih drugih programa i to se održava 21. rujna diljem Europe, ali isto tako i u e, državama koje su u postupku proširenja. Postoje događaje gdje e, projekti pokazuju što su postigli, programi organiziraju događaje kako bi građani Europske unije, ali i građani iz trećih država mogli shvatiti što se događa u tim e, programima i koja su postignuća. I naravno da vas srdečno pozivam da budete prisutni na tim događajima. Ti događaji su uvijek vrlo je vrlo veseli i ako imamo vremena možda možemo pogledati i video kojeg smo izradili za Europski dan suradnje i kojeg e, smo uspjeli i iskoristiti u većini programa za suradnju. Sada pređem više na stranu komisije, da kažem što mi radimo, kako bismo pouspješili vidljivost tih programa. Može se čuli za Europski tjedan gradova i regija to je najveći e, regionalni događaj diljem svijeta. Imamo obično 6000 sudionika, više od 1000 događaja, seminara, radionica i svake godine imamo e, radionicu i o programima vezanim uz prekograničnu suradnju gdje pokazujemo rezultate, raspravljamo također i o budućim odredbama Možda znate da smo objavili i prijedlog e, nove kohezijske politike gdje imamo novu uredbu o europskoj teritorijalnoj suradnji. A sada prevoditelji kao što smo i najavili završavaju sa prevođenjem. Hvala vam. that has been uh, that has been mentioned here. Um, Another uh, important element for not only visibility but also performance or effectiveness